Meine Damen und Herren, und Dame i gospodo, kolege i kolegice. Gibt es Anregungen, Anregungen zur Tagesordnung? Ima li primjedbi vezano uz dnevni red? Nema. Predsjednik također nema ništa za priopćiti. Možda bih htio izneti nekoliko primjedbi vezno uz putovanje koje je naše izaslanstvo napravilo, izaslanstvo našeg odbora prošlog tjedna u Jordan i u Libanon. Vidim da je Ana Gomeš ovdje prisutna. Manescu is Gospođa je također ovdje, gospodin Jurek. Dakle, većina izaslanstva je prisutna. Onda bih možda kratko mogao dobiti i vašu podršku e, i možda bi se mogli posjetiti na to što sam zaboravio. Gospodin Kanja je također sudjelovao u ime socijalista demokrata. Mislim da je naš program bio dosta dobar za ta dva dana posjeta, jedan dan e, u Jordanu, u Amanu, jedan dan u Libanonu. U oba slučajeva smo tamo razgovarali sa predstavnicima jednih naroda, i i tako dalje o stanju izbjeglica. taj aspekt je u obim tim državima jednako destabilizirajući, iako iz vaših razloga. U Libanonu, ako pogledamo isto e, izbjeglice iz Palestine, onda vidimo da se broj izbjeglica popao na 4 milijuna ljudi, dakle 1,3 do 1,4 izbjeglica na 4 milijuna ukupnog stanovništva Libanona otprilike 1,5 milijuna izbjeglica, evo pokušavamo upravo izračunati koliko bi, na primjer, moj rodni grad trebao prihvatiti izbjeglica da dobijemo sličan postotak. U Libanonu te izbjeglice nisu smještene u kampovima za izbjeglice, zato što oni kažu da su to prije 60 godina učinili sa palestinskim izbjeglicama i zbog toga nisu htjeli ponoviti to iskustvo, zbog toga te osobe žive posuda po zemlji, smješteni su u privatnom smještaju, što povećava i trošak njihovog smještaja, to ne olakšava situaciju, tako da je to i za izbjeglice vrlo teška situacija. U Jordanu imamo klasične kampove za izbjeglice koji se vrlo često nalaze blizu sirijske granice. Tako da tamo imamo one klasične situacije e, u kampovima između 700.000 i 1,3 milijuna se procjenjuje tamo. Broj izbjeglica nije u potpunosti jasno kako se to može mjeriti, ali ako vidimo da 60% jordanskog stanovništva čine zapravo osobe iz Palestine, onda to naravno dodaje još jedan dodatan problem za cijelu stabilnost eh, te kraljevine. Stoga moramo polagati veće napore u to da te dvije zemlje uz okvir iz Iraka i Sirije ne budu dalje još više destabilizirane. Druga točka je ta da je Jordan očito odlučan nakon što je ISIS spas, spalio jordanskog pilota da postanu aktivniji u borbi protiv Isusa nego što je to do sada bio slučaj. Prije nekoliko tjedana, ne u ime odbora, već na vlastnu inicijativu sam bio i na jednom sličnom putovanju i mislim da Bagdad neće biti u stanju stvoriti zajedničku frontu između umjerenih e, sunita i umjerenih šita. Postoje neke naznake da se to nikad neće moći ostvariti zato što je tijekom razdoblja Malikija došlo do velikog pada povjerenja i danci bi se tu mogli aktivirati kako bi se sustavio kontakt sa s Irakom, ka umjerenim sunnitskim zajednicama i kako bi isto tako i možda pružili neku vojnu podršku. Mislim da je to ono što smo strategijski gledano pokupili iz tog putovanja, sve ovo drugo nije nešto posebno novo. Isto tako bih ovdje jasno htio naznačiti da u oba ova slučajeva, ali isto tako i kada se radi o Iraku, o Iračkom Kurdistanu i o Siriji, postavlja pitanje manjina, to je naravno iznimno važno pitanje, pitanje kršćanskih manjina, jezida, različitih drugih etničkih manjina, tko god, dakle, kurdska manjina, tako da je to naravno vrlo velika mješavina i bilo je vrlo zanimljivo čuti u Libanonu da su tamo različiti pristupi neki iz političke klase kažu da se treba zajedno s Asadom boriti protiv Isisa, a drugi kažu da se borba protiv Asada treba voditi istovremeno zajedno sa borbom protiv Isisa. To je na neki način i turska pozicija iz onih prije navedenih razloga i taj stav nije nevažan E, ako želimo izgraditi zajedničku ofenzivu protiv Isusa. Mi smo uvijek argumentirali u svim tim slučajevima da se rješenje ne treba očekivati prvenstveno iz Europe, arapske i islamske države iz te, iz te regije, dakle arapske zemlje, Turska, Iran moraju sve zajedno biti sposobne naći rješenje za tu regiju i preuzeti svoju odgovornost. Oni se međusobno svađaju, vode ratove putem e, posredništva, e, preko Iraka do drugih država se vode takvi ratovi, e, od strane Irana, od strane Saudijske Arabije. Do dan danas je zanimljivo u Libanu vidjeti ove razne kršćanske zajednice, sunitske, šijitske zajednice. Svaka od njih ima drugačiju, drugačije kontakte u Rijadu ili u Teheranu a e, Rijad je uvijek i povezan sa Damaskom, tako da se vode ti ratovi putem posredništva i oni se mogu samo prikinuti ako se pritom osiguramo da doista ostvarimo jednu operativnu, jedno operativno zajedništvo. Mislim da je dobro da smo uspjeli uspostaviti ovu koaliciju 60 zemalja, ali operativno će se to moći ostvariti samo ako u neposrednom susjedstvu imamo istu strategiju koja se primjenjuje i mislim da je to jedno od, da bi to trebalo biti jedno od važnih zadataka europske politike, da se usredotočimo na to kako među tih 60 možemo uspostaviti jednu jedinicu nekolicine zemalja koje bi operativno mogle djelovati i mislim da je to jednako važno kao i što razmišljamo o um, korištenju kopnenih snaga ili o daljim vojnim mjerama. U svakom slučaju mislim da bi taj uh, pitisak mogao doniti korist uh, islamskom dijelu svijeta. Velika zabrinutost, to mogu isto tako ovdje javno reći, smo svugdje neslužbeno dobili kada se radi o politici Turske. S velikom što se gleda na politiku koju vodi Turska zato što se na posljedku ne zna e, dokle seže ta politika. Još jedan primjer je i libijsko pitanje o kojem možda Ana može još nešto dodatno reći jer pružanje podrške fundamentalistima u Libiji ide preko Turske i to je također jedan od važnih destabilizirajućih faktora. I zatim ako gledamo i e, pitanje Egipta, koje, zemlje koja bi se mogla naći tu između te dvije zemlje, koja je zapravo do sada uvijek imala stabilizirajući učinak i ove izjave koje smo čuli iz Ankare e, povezano sa vojnom e, intervencijom koju su Egipćani izveli zbog ubojstva 21 kopskih kršćana onda je to svakako nešto što nas zabrinjava i kako ćemo uspjeti e, te dalekosežne planove koje, koje se tu uspostavljaju, kako možemo njih povezati u borbi protiv Isisa ili na primjer kada gledamo e, dijelove Nigerije ili Pakistana, kada gledamo te razvoje, kada vidimo da imamo vrlo destabilizirajući karakter tih e, aktivnosti u Siriji i Iraku. Toliko o mom izvještavanju. Naravno, mi smo rekli da želimo pružiti više pomoći, to naravno mislim da ovdje ne moram naglašavati. E, svi koji su bili u takvim kampovima za izbjeglice ili koji su vidjeli kako se zatim obitelji moraju e, registrirati sa mnoštvo male djece onda mislim da to ne moramo više opsežno obrazlagati, da dakle imamo te političke ciljeve i naravno i mogućnosti u gospodarskom smislu, ali da imamo i to humanitarno pitanje koje je zapravo najviše. I evo još jedna zadnja rečenica. U jednom kampu za izbjeglice u Erbilu mi je jedna e, njemačka suradnica e, u protokolu rekla pa u Briselu postoji toliko novca. Zašto ne postoji nikakva vidljivost Europske unije? Mislim da je to jedno načelno pitanje koje nije povezano samo s ovim slučajem. U mnogim e, slučajevima dajemo 50, 60, 70% sveukupne pomoći i za ljude nije vidljivo da ta pomoć dolazi iz Europske unije, budući da sve to ide pod vodstvom Ujedinih naroda, to je isto tako u redu. Ali na neki način moramo vidjeti kako možemo povećati tu vidljivost Europske unije u tim e, pitanjima, jer mislim da time prenosimo određenu poruku. Ljudi su često iznenađeni kada vidimo koliko je visok udio sufinanciranja koje proizlazi iz e, država članica Europske unije. To mnogima, čak i onima koji su vodeći u tim državama, nije poznato. Ja mislim da bi to trebao biti sasvim dio naših politika da takve informacije prenesemo odgovarajućim osobama. Ima li javna za riječ gospođu Romanesku? Mulțumesc, domnule președinte. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Vrlo se dobro saželi ove razgovore koje je naše zaslanstvo vodilo u Libanonu i Jordanu. Ono što sam još htjela nadodati bilo bi da kako Jordan, tako i Libanon sudjeluju kao države u borbi protiv terorizma i to na odlučujući način. Te dvije države su nas također zamole za daljnju uh, dosadnu pomoć, uključujući i uh, vojnu pomoć u okviru te borbe i načelno smo ju mi isto tako i obećali. Obje vlade koje smo posjetili izrazili su svoju zabrinost vezano uz regionalnu politiku Irana. Regionalna politika Irana iritira mnoge u toj regiji. Mislim da bismo i u našim bilateralnim odnosima s Iranom trebali se osvrnuti prvo na to i da bismo to trebali uključiti u naše bilateralne razgovore s Iranom. Što se tiče situacija s izbjeglicama u Libanonu, Naravno da moramo pokušati podržati sve one političke snage u Libanonu koji pokušavaju smjestiti i organizirati izbjeglice u kampove za izbjeglice, slično kao što se to čini u Jordanu. Za razliku od Hezbole i drugih organizacija koji se protive e, izgradnji kampova za izbjeglice. No, u Jordanu smo vidjeli da je pomoć za izbjeglice mnogo bolja, budući da se izbjeglice nalaze na točno određenim područjima. Postoje dakle jedan dio u Libanonu, pa i u vladi, koji podržava izgradnju kampova za izbjeglice i mislim da bismo trebali iskoristiti E, priliku da iskažemo podršku tom dijelu libanonske vlade, a predstavnicima Hezbolaha i drugih e, političkih snaga bismo trebali pokušati prenijeti tu poruku da je to bolje rješenje ako naravno želimo moći pružati pomoć u razvoju jer vrlo je teško ustupiti tu pomoć za izbjeglice i to je i vrlo velik teret za sve građane te zemlje kada eh, se izbjeglice moraju same pobrinuti za svoj smještaj i eh, za svoje osnovne potrebe. Jordan je vrlo važan faktor, eh, stabilizacijski faktor. A Turska i Egipat bi se također trebale još i više uključiti u ovu borbu protiv terorizma. Ana Gomeš, hvala. To putovanje je bilo doista zanimljivo, ali vrlo kratko. I ja se pridružujem e, ovom sažetku kojeg se upravo iznio. Samo sam htjela naglasiti nekoliko pitanja i još nešto dodati. Zasigurno, kao što se rekao, mnogi naši sugovornici eh, naglasili su eh, to izraelsko-palestinsko pitanje i rekli su da je ono također od središnje važnosti eh, za rješavanje tog sukoba i naglasili su da to nije sukob koji bi se mogao riješiti samo vojnim putem u okviru borbe protiv Daesha. To znači vrlo dugu borbu, ideološku borbu tu su razni sociološki faktori koji mnoge mlade osobe iz te regije, ali i diljem svijeta, pa tako i iz Europe, tjeraju u takvu vrstu uh, ideologije i takvu vrstu aktivnosti. U tom smislu mislim da je dosta zabrinjavajuće da unatoč velikom naporu koje UNHCR vrši, a i mi, kao što si rekao mi e, podržavamo i plaćamo velik dio te međunarodne pomoći za izbjeglice, ipak postoji dosta faktora i to unatoč napora koje Jordan i Libanon e, čine Mm, za izbjeglice ima još dosta faktora koje ne zaprinjavajuću, kao što si rekao u Libanonu, na jednu četvrtinu stanovništva trenutno čine izbjeglice, ali mislim da je bilo vrlo alarmantno to što su nam na primjer rekli da u Libanonu od 385 e, djece koje su u školskoj dobi, dakle 385 tisuća djece u školskoj dobi, 300 tisuća djece ne pohađaju školu. Ako ne pohađaju školu, neće moći jednog dana pomoći u ponovnoj izgradnji Sirije i neće moći može se odupreti, regrutiranju od strane islamističkih organizacija, a znamo da nam nije nisu potrebne tisuće, potrebno samo nekoliko da se već može dosta toga postići. To je dakle vrlo alarmantno i to ne, isto tako ne pomaže činjenicu da Libanon ne postoje kampove, to što u Jordanu imamo kampove za izbjeglice je lakše što se tiče pružanja humanitarne pomoći. Kada se radi o Jordanu, o izbjeglicama, mnogi su, mnogi su rekli da nemaju pravo raditi i budemo jasni. Ljudi se neće vratiti u Siriju dok je Asad na vlasti. Oni to samo neće učiniti. Jedan dio tog eh, negativnog osjećaja je taj što posebice u Libanonu postoje određeni napori da ih se vrati u Siriju, barem u one dijelove Sirije koji su navodno sigurni, ali ljudi ne žele otići. A ja sam jedna od onih koja sam mišljenja da Asad nije dio rješenja, on je dio problema i upravo zato se te izbjeglice nikad neće vratiti. Dakle, oni među nama u Europi koji misle da se sada možemo osloniti na Asada u borbi protiv turizma, mislim da bi se trebali osloboditi te ideje. Želim naglasiti da, kao što si rekao, smo sada svjedoci ratovima putem posredništva. E, imamo sad i više takvih ratova, e, neki nisu tako počeli, ali sada to jesu, imamo i Saudijsku Arabiju, Tursku, Katar. E, I to je naravno dio problema i dakako Iran na drugoj strani, Asada i naravno Rusija. Još jedna vrlo uzmiravajuća činjenica po mom mišljenju bila je ta što mnogi sugovornice koje smo susreli pa i članovi parlamenta kako u Jordanu tako i u Libanonu su nam rekli da oni vjeruju da zapad ono što oni nazivaju zapadom na neki način stoji iza Daesha. To je u potpunosti uzmiravajuće, ali to je ono što smo čuli. Zašto? mnoge osobe tu gledaju na iračku vojsku, da zajedno sa politikom gospodina Malikija da su doprinijeli stvaranju Daješa i tako dalje. Ali to je isto tako i nešto se tiče uloge koje igra Izrael. Mislim da je taj stav koji smo čuli za mene bio veliki alarm, je naravno da moramo naći partnera u borbi protiv terorizma. Evo, samo ću zaključiti time što ću reći da u eh, još nekoliko dana imamo eh, jedan sastanak gdje smo se trebali naći u parlamentu. I jedan član parlamenta se nije pojavio, ali meni su pružili priliku da se sastanem sa predstavnikom Hezbolaha i našla sam se sa dvijema predstavnicima političkih krila Hezbolaha. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti što su rekli jer ja smatram da Hezbolah s jedne strane pokušava samog sebe učiniti tako da je neophodan za libanonsku vojsku, što naravno nije nešto što će biti bez posljedica i čini se da imaju sada generala Luna, da su dakle uspjeli pridružiti k sebi jedan dio kršćanske zajednice, to mi je bilo vrlo zanimljivo. Isto tako e, zabrinuta sam zbog ujedinjenosti Libanona. Jer oni kažu da, dobro, slažemo se, ali kada se radi o jedinstvu Libanona, onda ćemo se mi za ćemo se mi boriti za jedinstvo Libanona i nećemo e, Pustiti da nas neko razdvoji. A što se tiče dogovora s Iranom u okviru e, formata 3 plus 3, čuli smo da bi u Siriji mogli biti u dosta nezgodnom položaju. Bilo zanimljivo čuti da se tu ne radi o Asadu, da se radi o strateškoj važnosti Sirije. I mislim da se to odnosi na ovaj rat e, putem posljednjiša kojeg sam već spomenula. Hvala. Gospodin Jurek. Hvala. Da, to je bio vrlo važan posjet i samo se mogu zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u pripremi tog putovanja. Mi smo posvjedočili tim razmjerima te humanitarne katastrofe koja je nastala zbog građanskog rata u Siriji. Istodobno nam je to bila prilika da vrlo jasno kažemo da unutarnji sukobi dovode do destabilizacije, pa čak i kad se radi o vladama koje još u potpuno se funkcioniraju. Dakle, to je nešto što geopolitičke posljedice. Ta katastrofa se tiče stotine tisuća ljudi, a još bih se htio osvrnuti na jedan praktični element. Libanon sa vrlo dobrom demokracijom, sa iskustvom, iskustvom suživota različitih vjerskih zajednica, ne samo kršćana, muslimana, već i među muslimanima imamo dakle E, šite, sunite i tako dalje. I oni su svi do sada vrlo dobro zajedno surađivali. Ovaj problem izbjeglica i pruženje pomoći za izbjeglice. Pokazalo se takvim da je Jordan sada suočen sa tolikom, tolikim razmjerom tih izbjeglica da je to nama Europljanima vrlo teško zamisliti. No za Libanon dakle imamo skoro 30% u ovom trenutku 40% e, udjela izbjeglica, dakle svaka četvrta osoba u, koja živi u Libanonu je izbjeglica. I njima je naravno potrebno i više pomoći. I ako popustimo sa pružanjem te podrške, onda će cijela argumentacija koju smo sada iznijeli biti ugrožena zato što je demokratizacija ipak jedan proces i situacija za tamošnju vladu je mnogo teža nego u kralj, nego što je to bila, bilo na primjer u kraljevini koja je vrlo dobro funkcionirala. Dobro, to su argumenti koje uvijek iznova čujemo, koje, koji se uvijek iznova iznose kada se radi o tome da se ne pruži još veća podrška izbjeglicama. Ne smemo zaboraviti da imamo ovdje zajednički interes. Jer što će se nakon završetka rata dogoditi s izbjeglicama koji se neće vratiti u Irak ili u Siriju? Ako se oni ne vrate, onda će to značajno destabilizirati Libanon i može će imati jednake posljedice kao i tijekom 70. godina kada je tamo došlo do građanskog rata ili će se pak pojačati e, imigracija prema Europi, migracija prema Europi. Stoga bi pomoć na terenu mogla biti najbolji način na koji možemo ostvariti naše interese. Sve to naravno mora biti razmjerno i sukladno s, onima, s onim koje su države najviše pogođene. Hvala lijepa. Hvala vam, predsjedniče. Kolege su spomenule e, sve točke. Uglavnom ja ću samo napomenuti tri stvari. Prvo, pogodila me situacija s izbjeglicama. Izbjeglice stvaraju ogroman pritisak na susjedne zemlje i to i u Jordanu i u Libanonu. No, stvarno smatram da je potrebno pružiti više pomoći u dva područja. Prvo je obrazovanje. Neki od kolega su već to spomenuli. Već smo izgubili cijeli jedan naraštaj i moramo spriječiti da nam se ne ponovi isto. Druga stvar koja me pogodila je sposobnost e, izbjeglica da rade. Čini se da i jedna i druga zemlja poduzimaju mjere koje otežavaju izbjeglicama da iskoriste vještine koje imaju. Zatim, što se tiče Sirije. Ono što nam je sada jasno da je Asad problem, koji je samo dodatno pogoršao cijelu ovu situaciju. I cijelo pitanje Daesha, to je usko povezano sa Asadom. I još jedna stvar je uloga organizacije Hezbollah i odnosa sa Asadom, koja ugrožava vrlo osjetljivu ravnotežu koja postoji u Libanonu i bojimo se da se sukob ne proširi na Libanon. Zatim je tu pitanje Irana i ratova preko posrednika. Moramo razmisliti o tome što bismo mi mogli učiniti kako bismo e, riješili poteškoće s kojima se suočavaju ove zemlje. Jer ne samo u Siriji, već i u brojnim drugim zemljama u regiji vode se ratovi preko posrednika i to definitivno ne pomaže cijeloj situaciji, već je samo dodatno destabilizira. Što se tiče drugog rata preko posjednika, dakle što se tiče Saudijske Arabije, Turske, Katara i Egipta, tu je pitanje Dakle, da li i Juan treba biti s ove ili s one strane Daješa? Oni imaju jako dugu povijest u toj regiji i bilo bi jako opasno e, da ih mi pogurnemo na pogrešnu stranu jer će na taj način se samo ojačati poruka e, da se vodi rat protiv muslimana i protiv islama, a mi neprestano ponavljamo poruku da ovo nije rat protiv e, islama niti protiv muslimana. Tako da cijela ta priča kako ćemo odigrati e, rješavanje pitanja Juana je jako bitna. Zatim još jedno pitanje, problem između Izraela i Palestina. I iako su ostvareni napreci u Europskom parlamentu, ovo još uvijek sukob koji dodatno potiče sve ove ostale poteškoće u regiji. Stoga ja mislim da ako bismo uspjeli riješiti problem u Palestini, da bismo ipak mogli dovesti do rješavanja brojnih problema u, e, na Bliskom istoku i napokon i poražavanja Al-Kaide. Puno hvala. Tu se pokazala ispravnom jedna stara njemačka izreka zu sein, als wir das. puno puta ima mnogo za ispričati. Zato ću sada predati riječ gospodinu Vajgelu. Hvala gospodine predsjedniče. for us to show ja napomenuti da je jako važno za mene da pokažemo e, demokratsku podršku dvijema demokratskim e, zemljama koje se nose sa teškim problemom izbjeglica. I jedna i druga imaju dugačku tradiciju prihvaćanja i tolerancije, te otvorenosti prema problemima osoba koje su došle, koje su pobjegle iz drugih zemalja. Prošli tjedan smo čuli koliko je teška situacija E, od strane organizacije UNRWA. Ta se organizacija na početku koncentrirala samo na probleme palestinskih izbjeglica, a danas pokrivaju e, i sve ostale, dakle pokrivaju puno veći problem. Slažem se sa svima što su rekli kolege, a još bih e, istaknuo da je jedan od epicentara cijelog ovog problema da su odnosi između Palestine i Izraela te nevoljkosti jednih i drugih da se pronađe rješenje na taj problem. Gospodine Brok, htio sam vas pitati kako kakvo je stajalište Jordana prema izraelskom i palestinskom dijalogu, zato što oni su jedini faktor u regiji koji su u nekim trenucima bili u mogućnosti komunicirati i koje su nekad prihvaćale obje strane. Jordan je bila ta država. I čini mi se da se Jordan malo umorio od toga. A što nije ni čudno s obzirom na ogromne probleme s kojima se suočavaju sa stotinama tisuća izbjeglica iz Sirije. No svejedno, zanima me što ste čuli od jordanskih političara. Hvala vam. Puno hvala. Tu mogu reći kratko da u obje zemlje pitanje izraelsko-palestinskog sukoba ima vrlo velik značaj i u Jordanu postoji velika volja posredovanja kako bi se iznašlo mirno rješenje. I u obje zemlje vrlo je jasno, obje strane smatraju da ovakav sukob skupinama kao što je Deš pruža alibi. Isto tako između Izraela i Palestine e, bi to oduzelo mnoge argumente kada se radi o radikalnim borcima to je pozicija koju mogu samo uvijek iznova ponavljati i u razgovorima u Ramali i Berutu smo uvijek iznova ponavljali tu rečenicu. Sada gospodin Postirano preuzima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam na informacijama. I dokle god Europska unija troši ogromne svote novca da bi pomogla izbjeglicama, a istovremeno se mm, smatra neučinkovitom ili čak nevidljivom, u tom kontekstu moram spomenuti libijsku dimenziju, a to ste i vi spomenuli. Želim nas sve upozoriti na hitnu situaciju u Libiji. Prošli jedan je 21 kršćanin smaknut. I sad, osim tog zločina koji je nevjerojatan i bez presedana, moramo promatrati i te dramatične događaje u Libiji koji se vrlo brzo mogu iz lokalnog sukoba pretvoriti u regionalni sukob, a tada će to izmaći svakoj kontroli. I stoga pozivam sve vas e, da radimo zajedno s Europskom službom za vanjsko, vanjsko djelovanje, da vidimo što bismo mogli učiniti, no nemamo mnogo vremena. Jer Europa i međunarodna zajednica moraju nešto učiniti kako bi se ta situacija riješila prije nego što se uspostavi vlada nacionalnog jedinstva. Libija se može pretvoriti u koridor koji će prijeći cijelu e, regiju i povezati se sa Boko I u tom slučaju bi se cijela regija dodatno destabilizirala a tragedije i krize će se dodatno proširiti. Stoga smatram da je bitno surađivati sa zemljama poput Egipta i sa ostalima kako bismo pokušali pronaći rješenje i kako bismo spriječili da ISIS ne postane još aktivniji u ovom području. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Problem izbjeglica je iznimno važan problem. Ali to je i posljedica jednog drugog problema. Moramo biti solidarni, s time se potpuno slažem, ali istovremeno moramo izbjeći da e, problem izbjeglica nastavi rasti, to jest da nastaviju se rasti broj e, izbjeglica. A to će se dogoditi zato što ne rješavamo socijalne i političke posljedice koje zapravo stvaraju i ratove, a onda i izbjeg, izbjeglice. E, posrednički ratovi. Nitko ne umire zbog naredbi vanjskih faktora koji određuju da se netko mora boriti protiv svog susjeda, protiv svog e, sunarodnjaka. U Iraku su suniti, šiti i kurdi. Nisu se borili međusobno, već su bili gurnuti u sukobe od strane diaboličnih interesa, ali i zato što u samom, samoj zemlji postoje velike proturječnosti. Misliti da je rat u Siriji posljedica iranskih ili zapadnjačkih interesa, to je glupost. To je posljedica unutarnjih uvjeta. I moramo imati politički kriteriji, a ne samo strukturni kriteriji o tome što se događa u nekim zemljama. Misleći da su ratovi posljedice vanjskih odluka. Gospodin Barok je govorio o nečemu što je iznimno bitno, a to je sukob između Palestine i Izraela. Taj sukob se neće riješiti ako se bude dozvolilo da se na terenu događaju stvari koje su protivne e, propisima međunarodne zajednice. Ako se riješi problem Palestine i dalje će biti sukoba e, u tom području, no izbjeći će se jedan od najvažnijih čimbenika. Ne smijemo dozvoliti da se neprestano krši mogućnost država kroz aneksiju e, i izbacivanje, to je protjerivanje palestinaca, jer u protivnom nećemo imati, ne možemo imati samo jednu državu na tom području, to jest Izrael. I na kraju da zaključim, nešto je rekao kolega iz Grčke i to je istina. Europa se smatra kao jedan dio koji politički ne postoji. Moramo biti proaktivni, moramo djelovati. Nemamo vojne sposobnosti, ali imamo ekonomske e, poluge koje su vrlo bitne. I zbog toga moramo djelovati na Bliskom istoku, zato što se nas tamo vidi kao da ne postojimo. Nemamo nikakvu važnost na Bliskom istoku, baš nikakvu. Plaćamo troškove izbjeglica, imamo najveću trgovinu sa Bliskom istoku, ali onaj tko zapovjeda su SAD ne smijemo mm, biti samo tijelo sa vrlo, ogromno tijelo sa vrlo malom glavom. Moramo mi postati vođe. Puno hvala. Sada ćemo prijeći na točku dnevnog reda broj četiri. To je godišnje izvješće o vanjskim poslovima i sigurnosnoj politici. Imamo 130 amandmana, zahtjeva za amandmanima i danas je ovo drugo razmatranje. Mislim da smo u zadnjih nekoliko dana uspjeli iznaći e, kompromise na skoro sva pitanja i sada ih je potrebno kategorizirati. To smo već spomenuli na zadnjem sastanku i ako se dobro sjećam postigli smo e, dosta dobri konzenzus po tom pitanju. Još jedan puta bih htio naglasiti da će da će biti nekih izmjena, ali opasnost pri takvim godišnjim izvješćima je da svatko želi doprinijeti, unijeti svoje mišljenje ali onda izvješće na kraju više neće imati jasnu poruku. Mislim da smo se na početku dogovorili oko toga da ćemo ga pokušati sažeti. No to nam sigurno neće u potpunosti uspjeti, tu sam realist. Ali molim vas da to uzmete u obzir i možda će neki e, od vas to i uvidjeti. Smatram da takvo izvješće samo onda ima smisla ako je sastavljeno na način da odašilje općenite poruke, a ne da je to zbirka pojedinačnih izjava. To je glavno pitanje koje ću vam uh, uputiti danas i molim vas da razmislite o tome i da se držite toga. Mislim da je e, potrebno, da ne smijemo zanemariti ovaj općeniti aspekt. Zato molim vas da to uzmete u obzir. Puno hvala. Gibt Ima li možda komentara? Poslije, kada ćemo imati liste, kada će biti podijeljene, znači glasačke popise, onda sam naravno spreman i na bilateralno razjašnjavanje e, vezano za amandmane kako bi postigli konsenzus. Molim vas još jedan puta da e, se držimo ovog pravila da ostanemo općeniti. Puno hvala. Ima li javljanja? Nema. Onda bih sada predložio da pređemo na iduću točku dnevnog reda. Crna Gora. Kolega Tenok preuzima riječ. Zajtom, ali mal, pa samo haben denn da geschrieben? Was verstanden? Okay. So, uh, Mr. Tanok. U redu, gospodine Tanok, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Htio sam reći gospodine Brok, ali niste vi, gospodin Brok. Hvala vam. Ja sam već održao svoj govor na prethodnom sastanku odbora za vanjske poslove i dao opći sažetak situacije e, što se tiče dakle pregovora sa Crnom Gorom. Tako da neću ponavljati ono što sam rekao prošli puta. Ono što mogu reći jest da smo uspješno, e, to jest ja sam uspješno pregovorao, pregovarao sa, uz pomoć ostalih e, službenika iz odbora, sa svim ostalim izvjestiteljima iz glavnih klubova zastupnika. Imamo dvadesetak kompromisnih amandmana što smatram, koji će smatrati da će smanjiti ukupan broj amandmana i nadam se da će, da će tih 20 kompromisnih amandmana proći zato što su se svi ostali složili. Imali smo 188 amandmana i ja se nadam da ćemo kroz kompromisne smanjiti taj broj. Tako da smatram da će ovo izvješće proći e, uz glasove većine. Mislim da neće biti kontroverzi i kao inače E, Crna Gora je dobra pozitivna priča, čini napredak u postupku e, pregovora. Već je dakle 35, e, otvorila 35 poglavlja, zatvorila je dva, a ključna poglavlja, poglavlja 23 i 24 koji se odnose na pravosuđe. Naravno postoje određene bojazni u područjima koja se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te slobode medija no smatram da ovaj izvještaj zapravo daje jasnu poruku vladi da ide u pravom smjeru, da nastavi sa, postup, procesom reformi te e, podržava godišnji izvještaj Europske komisije. Tako da mislim da ovo nije problematično izvješće, no naravno zanima me ako kolege žele nešto, nešto reći o specifičnim e, amandmanima. Ja sam već definirao popis amandmana koje ću podržati i koje neću podržati, no ako se kolege ne slažu, mogu eto to sada reći. U redu. Hvala. A sada ću zamoliti gospođu Donc. Ona je predsjednica međuparlamentarnog izaslanstva između parlamenta i Crne Gore. Hvala vam. I čestitam gospodinu Canoku. E, ovaj odbor uvijek na vrijeme počinje, za razliku od nekih, i žao mi što sam propustila početak njegovog govora. No dobro, najprije mu želim zahvaliti na radu, na rezoluciji o Crnoj Gori. Moram reći da ja kao voditeljica izaslanstva smatram da je ovo bio vrlo uključiv i vrlo produktivan postupak i mislim da rezolucija pokazuje e, predanost Crne Gore budućnosti u Europskoj uniji. I isto tako, jako mi je drago da se naglašava važnost provedbe. To je područje u kojem je potrebno e, dodatno raditi. E, kratko bih se koncentrirala na dva amandmana. Oba se odnose na, prava, na temeljna prava, a naravno to je ključni dio pristupnog procesa. Prvi amandman na kojeg bih se koncentrirala je amandman 129 u kojem se traži jačanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Jedan od najvećih problema s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom u Crnoj Gori je činjenica da nemaju pristup javnim zgradama, a to je naravno ključno za njihovu sposobnost. O, ispričavam se. A to je naravno ključno da, dakle, uživaju u svojim pravima. Nedavno je u parlamentu održana proslava o, e, ljudskim pravima i e, aktivisti s invaliditetom nisu uspjeli ući u zgradu i morali su ostati ispred zgrade. To je jasno kršenje temeljnih prava, budući da osobe s invaliditetom očito ne mogu pristupiti, e, nemaju pristup zgradama. To se definitivno mora riješiti, budući da je ključno da ljudi imaju pro pristup javnim zgradama. Tako da u tom području moramo vidjeti napredak i to hitno. Druga stvar, Amandman broj 75 koji traži jačanje uloge e, pravobronitelja koji se odnosi na slučajeve protiv diskriminacije, to bi trebalo uključiti u izvještaj. Svi mi zastupnici znamo koliko je važna uloga pravobranitelja za građane Europske unije a pravobranitelj u Crnoj Gori trenutačno nema resurse, a mora raditi na jako bitnim slučajevima. Stoga njihove kapacitete treba ojačati. Stanovništvo e, Crne Gore, političari, e, civilno društvo, svi e, dijele cilj članstva u Europskoj uniji i mislim da, Evropska, da Crna Gora mora riješiti te prepreke koje su pred članstvom. Hvala vam što ste mi dali riječ i hvala još jednom gospodinu Canoku na vrlo produktivnom e, stavu. Hvala vam, a sada gospodin Plenković koji govori u ime gospodina Kovačeva. Hvala vam kolega Pasku. U ime Andreja Kovačeva koji je izvjestitelj u sjeni e, kluba zastupnika Pučane. Izražavam u njegovo ime veliko hvala gospodinu Taniku i ostalim izvjestiteljima u sjeni koji su naporno radili kako bi postigli konsenzus o velikom broju e, pitanja i dosegli ovako ove kompromisne amandmane. To se sve koncentriralo dakle na tri područja: medija, dobro upravljanje i pravosuđe. E, ta su tri područja ključna i temelj su e, procesa pregovora. Crna Gora je sada otvorila 16 pregovaračkih poglavlja Ključni element prema Andreju Kovačevu je provedba. Zato što um, paketi zakonodavstva koji se trenutačno usvajaju u nekim slučajevima vrlo dinamičnim ritmom. Dakle, e, važno je unatoč tako brzom ritmu osigurati odgovarajuću provedbu tog zakonodavstva i za uspjeh Crne Gore potrebno je e, riješiti politički e, razdor koji postoji i na političkoj razini i u društvu i to je zasigurno ključno kako bi se provele potrebne e, političke, pravne i gospodarske reforme. Osim toga, treba riješiti i e, probleme s medijima i to je jedan od prioriteta zato što su mediji naravno ključni za e, slobodno društvo koje namjerava ući u Europsku uniju i važno je osigurati nezavisnost medija. U tom kontekstu važno je ojačati suradnju između civilnog društva i e, vlasti u čitavom nizu pitanja i zaključak je da Crna Gora može biti jedna e, politička uspješnica, ali potrebno je još malo političke podrške. Hvala vama sada gospodin Howitt. Ispričavam se u ime kolege koji, e, koji je naš izvjestitelj u Sjeni. I ja također u njegovo ime. Želim e, čestitati gospodinu Taneku na vrlo dobrom izvješću i na odličnim pregovorima. I u kompromisnim amandmanima i u izvještaju se naglašava da je fokus na poglavlje 23 donio e, rezultate bojazni o napadima na novinare i pripadnike LGBT zajednice, te bolje mjere protiv diskriminacije, što je spomenula kolegica. Što se tiče amandmana socijalista i demokrata, mislim da su dosljedni i da se naglašava potreba da se nastave reforme a mi smo se posebice na, koncentrirali na socijalno isključivanje, borbu protiv diskriminacije, te veće napore u rješavanju problema visoke nezaposlenosti i siromaštva. I nisam siguran hoće li gospodin Tanok podržati naš amandman 156 možda biste mogli nešto e, komentirati o tome, a mi vas molimo da podržite taj amandman. Što se tiče područja oko, koje e, imamo rasprave unutar našeg kluba pred sutrašnje glasanje, e, to je pitanje ratnih zločina, to je vrlo osjetljiva tima, tema i jako je važna i u ovoj zemlji i u ostalim zemljama. E, možete li gospodine Pasku zamoliti kolege da, da ne razgovaraju dok ja govorim? Ispričavamo se, ali molimo vas za malo tišine. Dakle, što se tiče osjetljivih teme, dakle, pitanje ratnih zločina. Jako je važno da jasno kažemo da se e, dakle izvrši pravda, da se uključe svi ratni zločini i tu smo podnijeli nekoliko amandmana. Amandman 42, kad je riječ o izjavi gospodina Junkera, slažemo se e, s onime što stoji u tom amandmanu, no je li to najbolje tako napisati u rezoluciji ili možda to izraziti na neki drugi način, o tome još možemo razgovarati. Što se tiče E, članstva u NATO-u. E, ne znam je li to spada u ovaj izvještaj ili ne, o tome također možemo još razgovarati i možda ćemo zatražiti slobodno glasanje o toj temi. Ili ako budemo glasali protiv, to nije zapravo da glasamo u načelu protiv toga, ali u principu je to, mm, time šaljemo poruku da ne smatramo da je toj temi ovdje mjesto. U principu mislimo da je ovo jako dobar izvještaj i nudimo vam našu podršku. Hvala vam, a sada gospodin Đampaski. докладчика Танок за огромната работа, която извършил. Това, което mi pravi впечатление, че предложените изменения и компромиси са... Hvala, Htio bih ehm, zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. E, dobro je što je uključio razne želje slobova zastupnika u svoje izvješće i htio bih reći da je Crna Gora doista jedna od onih država koja je najbliža Europske uniji kada se radi o osnovnim kriterijima veznih uz pristup europske uniji. Dakle, što se tiče ovih kompromisnih amandmana, moći ću podržati ih i podržati izveću gospodina Tanuka. Hvala vam. Znači, Mr. Radoš, please. Hvala, sada gospodin Radoš. Thank you, Mr. President. Uh, I, I would like to commend uh, to Mr. Tanok for uh, very... Hvala vam, uh, gospodine predsjedavajući. Zahvalio bih gospodinu Tamoku na vrlo šikarnom pristupu uh, i razmatranju amandmana. Želio bih naglasiti jedno pitanje koje smatram vrlo važnim. Naime, to je u prvom nacrtu su se pozivale države članice Europske unije koje su i članice NATO-a da pomognu ubrzati e, pristupanje e, Crne Gore NATO-u. Mislim da je vrlo važno da cijela istočna obala Jadranskog mora E, je prostor, dakle da su na njoj države koje su članice NATO-a. Vjerujem da je to u interesu europske sigurnosti. No o, taj, ta fraza, taj dio teksta je sada e, ispušten e, iz članka 22. E, dakle, imamo jedan drugi, međutim, amandman koji šalje istu poruku. Iz tog razloga pozivam kolege da podrže taj amandman, dakle, da se pozovu države članice Europske unije koje su i članice NATO-a da podrže pristupanje Crne Gore nato Hvala vam. Thank you Kukan. Hvala gospodine, gospodin Kukan. Hvala. Kao prvo htio bih u potpunosti podržati poziciju e, e, izvjestitelja u sjeni EPP-a e, Pučke stranke gospodina Plenkovića naš je glavni izvjestitelj pripremio na svoj već uobičajeni način tradicionalno dobar izvještaj i mislim da je tu do izražaja došlo e, dobra situacija i dobro ponašanje e, same zemlje, dakle Crne Gore. U tom smislu je Crna Gora e, na prvom mjestu u regiji, dakle ona je u vodstvu u toj regiji i mislim da ju trebamo podržati da se nastavi ponašati na takav način. Mislim da joj treba čestitati na punoj usklađenosti e, sa zajedničkom e, vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije e, ta država također se dobro, ima vrlo dobre odnose sa svim svojim susjedima. Da kako, da postoje još neke teme, još neka pitanja kojima trebamo pokloniti pažnju i na kojima će još trebati raditi naši partneri u Crnoj Gori. U tom bih smislu spomenuo nekoliko amandmana. Naime, mislim da je važno naglasiti jasnu odvojenost države i stranaka, političkih stranaka. Kao drugo, vrlo je važno povećati e, osnaženje e, uloge parlamenta u procesu europske integracije Crne Gore. A isto tako imam i amandman u odnosu na e, slobodu medija, jer mislim da je to još uvijek zabrinjavajuća tema. Hvala. Gospodine Tanok. Hvala vam, gospodine Pasku. E, kratko bih prokomentirao e, par stvari. Dakle, gospodin Dođu će biti e, drago da čuje da ću podržati e, amandman 75. Čuo sam i uzimam u razmatranje sve što je rekao gospodin Plenković u ime izvjestitelja u Sijeni, da kako da je provedba ključna u svemu. Što se tiče tema koje je spomenuo gospodin Hovic, u pogledu amandmana 156 E, mislim da je e, točno da smo u pregovoru već e, se pomakli od točke kompromisa. Mene malo uznemiruje i nisam sasvim sigurna šta znači aktivne mjere rada, odnosno rade politike. To mi se čini malo socijalističkom terminologijom, ali vjerujem da će jednako skupine tu onda glasati ovisno o tome kako razumijevaju tu frazu, e, ali e, britanski konzervativci su načelno grupa koja e, ne želi miješanje u procese slobodnog tržišta. Jedna tema na koju je i Richard aludirao Uh, možda malo skaptičnije, to je tema o kojoj se uvijek raspravlja. Svaki put kad spomenemo NATO, onda moramo reći da, da, da NATO da kako nije direktno uključen u uh, postupak pristupanja Europskoj uniji. Tu imamo primjer Albanije koja je već članica NATO, no jest u načelu uh, se podudaraju procesi pristupanja, odnosno i tu su onda i pristupanje NATO podrazumeva neke mjere u pogledu demokracije demokratskih reformi, slobode medija, isto tako tržišnog natjecanja, e, borbe protiv korupcije i tako dalje. E, drago mi je što je gospodin Radoš e, podržao upravo takav stav u ovoj situaciji kada se Rusija ponovo nameće i želi imati utjecaj u određenim zemljama, pogotovo u, pod velikog susjeda Crne Gore i kada se tu izvode zajedničke vojne vježbe tako dalje, te stvari postoje vrlo e, važne i mislim da je e, dobra stvar što je e, Crna, i treba pohvaliti Crnogoru, što se u potpunosti uskladila sa pozicijom Europske unije u odnosu na Ukrajinu i Rusiju. Dakle, što se tiče amandmana 178, bit će mi sasvim, ja sam spreman ga podržati, jedino nisam siguran hoće li ga sve, svi ostali klubovi podržati. Gospodin Kukan, E, koji je e, otac slovačke diplomacije i veliki stručnjak za ovu regiju se pozitivno izrazio i vrlo mi je drago e, što je tome tako. Dakle, ja se sjećam njegovog predloga da se izdvoje izvori financiranja strana kao države. Mislim da je to vrlo važna točka i to ću isto sa zadovoljstvom podržati. Evo, mislim da sam manje više prokomentirao sve ono što smo čuli Hvala. Um, Hvala gospodine Tanaku. Evo tu se sad brzo zamijenjamo. Gospodin Susman mi je sada rekao da e, i i kolege Lunaček i Castaldo e, htjeli nešto reći, oni su malo kasnije stigli pa nisu imali priliku uzeti riječ. Dakle, nakon što vi date e, završnu riječ, da ćemo njima priliku e, da nešto kaže. Mislim da će to podržati naš općeniti duh suradnje koji vlada kod nas. Signor Castaldo, prego. Grazie. Gospodin Castaldo. Hvala vam. Oprostite, nisam kasnio, već me vi niste vidjeli, ali dobro. Htio sam zahvaliti kolegi Tanoku na ovom izvještaju. Izvještaj je vrlo uvjerljiv. I kao što su i ostali kolege Renkli. Crna Gora je u ovom trenutku najnaprednija država u pogledu procesa pristupanja i mislim da je dobro da ocjenjujemo i dobre rezultate. Ja sam htio reći da sam zadovoljan kompromisnim amandmanom 11 koji se odnosi koji se odnosi na sredstva koja su potrebna policiji i ostalim agencijama za provedbu zakona, sudstvu, tužiteljstvu i tako dalje, kako bi mogli odgovarajući način obavljati svoj posao Zatim novi zakoni protiv korupcije su zasigurno pozitivni čimbenici, naravno pod uvjetom da se učinkovito provode. Još jedan kompromis e, s kojim se moj klub u potpunosti slaže i koji je vrlo pozitivan, to je e, kompromisni amandman 19 o zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Smatramo da je ključno pozvati Crnu Goru da radi na razvoju održivih energetskih politika te da promiče gospodarske modele koji štite okoliš. Isto tako smatramo da je potrebno pripremiti nacionalnu energetsku strategiju koju mora uzeti u obzir obnovljive izvore energije te resurse koje zemlja ima na raspolaganju i da se e, taj primjer može mm, ponuditi, to jest predložiti i ostalim zemljama u susjedstvu. Zahvaljujem predsjedavajućem i hvala što mi ponovo dajete riječ. Naime, e, došla sam u 2014. i već smo sve e, svi klubovi zastupnika govorili, e, već je i izvjestitelj imao završnu riječ, a trebali smo početi u četiri. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju na spremnosti na kompromis i na preuzimanju nekih od amandmana koje smo mi ponudili, no usprkos tome spomenula bih četiri amandmana za koje bih vas molila da ih ponovo razmotrite i da, koji bih sve zamolila da glasaju e, za njih i vjerujem da ćete mnogi se složiti s time. Prvi od njih je 42, e, naime mnogi su ovdje već kritizirali i to i mi tamo radimo. Predsjednik komisije što je u izbornoj e, kampanji rekao da tokom sljedećih pet godina neće biti proširenja. Ne da smo mi sada sigurni da tome neće biti tako, ali mislimo da je to poslalo pokrešan signal državama koje očekuju e, proširenje. Dakle, nismo ih time e, ohrabrili i potaknuli u svim procesima, nego smo pokazali jedan slab odaziv Europske unije i zato vas molim da podržite taj naš amandman za koji mislim da izražava ono što predstavlja parlament. Zatim e, amandman 69. o upotrebi, odnosno zloupotrebi javnih fondova, mislim da na to kao parlament moramo reagirati. Zatim e, amandman 116. o pristup javnim informacijama. To je ponovo nešto za što se mi borimo u ovom parlamentu, za što se mnogi parlamenti e, bore i stoga je to ova važno. I onda amandman 160 o zaštiti divljih rijeka i bioraznolikosti. Složili smo se oko onih općih napomena o zaštiti okoliša, no rekla bi da s obzirom da je Crna Gora država u čijem je ustavu napisano da su ekološka država i on, s obzirom na to oni doista moraju poduzeti mjere e, zaštite bioraznolikosti, a mi ih trebamo ovim e, amandmanom na to e, potaknuti. Evo, molim vas da ponovo razmotrite i podržite te amandmane. Hvala. Thank Hvala, zahvaljujem gospođu Lunaček. Gospodine Tanok, možda bi na vama. Da što se tiče onoga što je gospodin Kastalo rekao, mislim da tu zapravo nije postavljeno neko konkretno pitanje, nego jednostavno njemu je bilo drago da se postiže kompromis. Mi svake godine vodimo isti razgovor, e, odnosno isto razgovor vodimo sa e, gospođom Lunaček i da kako da vi imate pravo e, i lijepo je i dobro što pokušavate ovo provesti protesti, međutim ja ne mogu to podržati, barem ne sa stajališta mog kluba zastupnika, drugi se da kako mogu e, ne složiti, da kako da će svaki zastupnik glasati prema svom vlastitom e, mišljenju, odnosno mišljenju e, svog kluba. Što se tiče izjave gospodina Junkera, vi kažete da je to šteta i da nije dobro, međutim mi smatramo da doista e, je nemoguće očekivati neko ubrzano proširenje Europske unije. Zavladao je zamor, znamo da je zavladao euroskepticizam i iz moje političke perspektive mislim da nema e, potrebe e, gurati ove zemlje da se i njihovo učlanjenje u okviru kraćem od pet godina. Dakle, u tom smislu ne bih podržao taj amandman, jer to bio, naime što se tiče amandmana o okolišu 160, 2020. Tu ste spomenuli neke konkretne energetske projekte i čini mi se da ste vi protiv e, ideje e, za izgradnju jedne hidroelektrane, da kako da vi možda imate e, neke legitimne razloge za zabrinutost, no ja bih rekao da ako Crna Gora odluči da će graditi, i provoditi taj energetski projekt, da nije na nama da jednoj suverenoj državi kažemo šta može, odnosno koji projekt da podrži ili ne. Da kako, važno je da se sve što se događa događa u vezi s tim projektom, da je usklađeno sa Kijem, e, a nije na nama da im kažemo šta smiju ne smiju. Oni su sebe proglasili ekološkom državom, no opet na nama je da tumačimo na način koji nam se čini najispravnijim tu odrednicu. Hvala gospodine Tanok. Očito da je tema proširenja i jedno opće stajalište u smislu što će se događati u dokonarnih pet godina nije nešto što se odnosi samo na Crnogoru, nego na sve države u jugoistočnoj istočnoj koje provode e, reforme i e, čije praćenje e, tog procesa jest mandat i naše grupe i našeg parlamenta. S time, dakle, zaključujem izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. izvjestitelja. o Um, za 2014. o napretku o Makedoniji, gdje je izvjestitelj naš uh, slovenski kolega Ivo Weigl. Uh, ovo će biti drugo razmatranje izvješća. Znate i sami da se država u posljednje vrijeme našla u situaciji političke, gdje je politička stabilnost uh, dovedena u pitanje zbog međusobnih optužbi oko određenih kaznenih dijela koja se odnose i na e, prisluškivanja, tako da je došlo do pogoršanja političke klime u zemlji i u tom pogledu e, trebamo poduzeti adekvatne mjere kako bi zemlja i dalje bila na putu prema Europskoj uniji. U tom smislu Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta poziva sve političke aktere da se konstruktivno angažiraju u dijalogu koji bi održao jasne strateške prioritete zemlje, a oni su usmjereni na reforme i na put e, prema Europskoj uniji. Kolega Weigl i drugi kolege izvjestitelji u Sjeni imali su e, na stolu 296 amandmana E, na temelju njih nastalo je čak 16 kompromisnih amandmana koji se tiču niza važnih pitanja, od pitanja imena do pitanja otvaranja pristupnih pregovora, dobrosusjedskih odnosa, polariziranja domaće interne političke scene, pogoršanja e, stanja koje se odnosi na medije i na civilno društvo, kao i na međunacionalne odnose, regionalnu suradnju i vanjsku politiku. E, Činjenica je da je evo već sada dugi niz godina unatoč preporukama komisije zemlja još u poziciji da nije otvorila e, pristupne pregovore što je sigurno frustrirajuće za naše prijatelje u Makedoniji. U tom smislu dajem riječ izvjestitelju kolegi Vajglu da nam malo pobliže predstavi rezultate pregovora. Izvolite. Hvala lijepa e, vi ste predsjedujoči že povedali kar sam jaz nameraval na Hvala lijepa. Poštovani kolege, Čuli ste dakle o radu e, odnosno izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, odnosno čuli ste da se radilo o vrlo e, složenom poslu. E, Naime, mnogo, e, mnoge teme u Makedoniji su vrlo e, složene i teške. Ja stoga zahvaljujem svima koji su radili na amandmanima. Mislim da je tek sada e, bitno bolje nego u prvoj verziji. Također bih želio zahvaliti i tajništvu kao i svim drugim službama koje su nam pomagale u radu na ovih 16 kompromisnih amandmanov sa prijedloga amandmana. Mislim da oni u najvećoj mogućoj mjeri, u mjeri u kojoj je to bili moguće, e, odražavaju naše e, zajednička stajališta. S takvim brojem amandmana jednostavno je nemoguće uključiti baš sve što se u njima spomenulo. Ja sam da kako i dalje otvoren za vaše prijedloge, e, sve ono što ćete spomenuti danas, odnosno do krajnjeg roka. Moram reći da je izvještaj o e, napretku, odnosno naše reakcije na taj e, izvještaj, e, da su one važne kako bi se uspostavio određeni osjećaj kontinuiteta procesa proširenja. Naime, Više republika Makedonija je već niz godina u tom procesu i mnogi e, koji smo sudjelovali e, u izradi ovoga e, mišljenja smo uočili njihov napredak, ali i neke bitne probleme. Na primjer, što se tiče neslaganja, odnosno sukoba sa Grčkom, gdje je u, smo u jednoj pad poziciji, i stoga jedna od glavnih točaka u ovom izvještaju je da se e, treba e, Makedoniji e, dati mogućnost da otvori pregovore. to da kako ne znači da ne trebamo dalje raditi na nekim problemima, no to se može učiniti prije nego što se zaključi proces pregovaranja. No posljedice e, ove pat pozicije, odnosno ovog jednog zakočenja u cijelom procesu su vrlo negativne, one utječu i na ekonomsku stagnaciju i stvaranje vrlo loše e, političke klime u Makedoniji. E, izvještaj o napretku e, sugerira da dakle, treba započeti e, pregovore kao što i treba započeti vrlo ozbiljan rad na rješavanju nekih problema, nekih tema, nekih nesporazuma, odnosno svega onoga što će se utvrditi kao takvo u odnosu na bilateralne odnose u ovom su času ljudi u Makedoniji suočeni sa nizom političkih komplikacija, sa e, snažnom krizom povjerenja. Glavni politički akteri bojkotiraju rad parlamenta. Došlo i do vrlo ozbiljnih optužbi i to u oba smjera, odnosno s obje strane, u pogledu neadekvatnog ponašanja, odnosno slučajeva koje trebaju riješiti e, sudovi, e, odnosno trebaju prvo se utvrditi jesu li se doista dogodili. Mislim da je stoga od izuzetno velikog značaja da Europski parlament e, sve pozove na predani i stalni rad parlamenta a isto tako treba pokloniti odgovarajuću pažnju onim pitanjima koji su danas u Makedoniji od izuzetno velikog značaja. To znači da moramo posredovati, odnosno ako bi se smatralo da Europski parlament ili netko drugi na razini Europske unije treba e, djelovati kao posrednik, da i to moramo razmotriti. Oziroma proti pogajanjem komplicira tudi medetične od... Što se tiče početka pregovora, a, tu stvar kompliciraju međuetnički odnosi. Stvaraju se, e, stvara se okružje koje nije povoljno za vanjska ulaganja, stvara se općenito negativna situacija po pitanju zapošljavanja. Upravo zato treba olakšati situaciju u Makedoniji. Jer ako mi dozvolite, e, ta država, prema njoj e, se ponašamo na diskriminatoran način. To naravno ne znači da politički čelnici nemaju svoj dio odgovornosti za razvoj situacije. U izvješću se također E, naglašava je problem slobode medija, to jest pritisci na medije. Zatim e, sumnja se na selektivno izvršavanje e, pravde, a spominju se i problemi e, koji se odnos, dakle na odnose među manjinama, zatim sa LGBT skupinom, i e, ostalim osjetljivim socijalnim e, pitanjima. Izvještaj obuhvaća sva ova područja, ali istovremeno i priznaje da je Makedonija u proteklih nekoliko godina učinila korake naprijed i to u području gospodarstva, u pogledu zapošljavanja, ali i u području regionalne suradnje te u odnosima sa svojim susjedima. Stoga stao bih ovdje i pozivam vas na, da mi date vaše komentare i prijedloge, vremena još imamo. Govoriti kao šef eh, izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Makedonijom, a nakon toga i u ime kolege Prede u ime Europske pučke stranke. Lojze, izvolite. E, hvala lepa, gospod e, predsednik. E, delim mnenje s kolegom Vajglom, poročevalcem. Ja mogu podržati mišljenje koje je izvjestitelj Vajgl iznio. Ključna, odnosno početna točka u razmatranju situacije u Makedoniji je mišljenje Europske komisije E, prema kojem je ova država ispunila kriterije za otvaranje procesa pregovaranja. Drago mi je što smo razriješili neke teme o kojima se govorkalo e, i da smo započeli opet sa e, povećanjem dinamike u ovom smjeru. Mislim da je vrlo važno što su ključne teme stavljene u neke odnose koji su vjerodostojni. Dakle, ovo nije izvještaj u kojem se e, egzaltirano e, podržava, e, međutim podržava se europski duh i europska orijentacija, spominju se teme koje treba još razriješiti, ali one će se razriješiti u zajedničkom interesu. Uvjerena sam da bi otvorenje procesa, pregovaračkog procesa nam omogućilo da utječemo na cijeli e, proces i da bismo, mislim da bismo svakako trebali izbjegavati neka buduća kočenja, buduće pa- pozicije, ali vidimo da e, se time ništa ne postiže, odnosno da ne ostvarujemo onaj napredak koji bismo željeli imati. Dakle, nije dobra ova situacija nesigurnosti e, u pogledu europske perspektive. Ona neće pomoći Makedoniji da razriješi e, političke sukobe i napetosti. Mi imamo i političku odgovornost da na jedan parlamentaran način pokušamo nadići sadašnji status quo i koji sasvim sigurno se neće s vremenom poboljšati. Dozvolite da kažem i sljedeće. E, ovdje nije naš izvjestitelj u sjeni, e, rekao bih ime gospodina Pridofa, e, koji me zamolio da prenesem njegovo mišljenje. Naša, naš klub zastupnika će sa zadovoljstvom podržati ovaj izvještaj. Zadovoljni smo i sa ovih 16 kompromisnih amandmana i mi ćemo ih podržati. Vjerujem da oni održavaju, odnosno nose jednu odgovarajuću e, ravnotežu za različite političke orijentacije. Nije bilo jednostavno postići ih, no E, uzeli smo u obzir i e, naše kolege iz Bugarske i Grčke, oni su tražili neka jasne, jasno određenu poziciju prema bilateralnim pitanjima, međutim mora nam svima biti jasno da mi ne smijemo postavljati dodatne prepreke e, pregovorima sa Makedonijom. E, ono što e, su e, spomenuli kolega nam Prida i, i Makeo, mislim da smo i tu uspostavili određenu ravnotežu u smislu odnosa između vladajućih stranke i opozicije. Mi smo zadovoljni što, uspjeh, što smo uspješno pronašli zajednički jezik. E, SND-a riječ ima kolega Hovit. Izvolite. Thank you Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju Vajglu. Ja sam to do prošle godine radio, a onda je on preuzeo u poziciju, i bili smo zajednički posjet e, Makedoniji, ja bih mu zahvalio na načinu na koji e, vodi ovu delegaciju, na koji obavlja ovaj posao i podržao ga i za dalje. Doista mislim da su postignuti vrlo dobri e, kompromisi, bilo je dobra suradnja i sa izvjestiteljima u Sjeni E, mislim da smo uspjeli nadići određene razlike koje imamo unutar e, e, odbora, recimo što se tiče ustavnih promjena. Imali smo dakle jedan vrlo težak odlomak u tom pogledu, ali to smo uspjeli razriješiti. Što se tiče LGBTI pitanja. E, meni je žao što se i tu unutar odbora pojavio e, određeno neslaganje, no mislim da sada imamo tekst za koji će svatko moći glasati to mi je vrlo e, drago. Što se tiče vanjske politike i mislim da je tu smo isto imali određene razgovore, no došli smo do teksta koji možemo poslati, signal, odgovarajući signal i nadam se da će ga naši prijatelji u Makedoniji to tako i osjetiti. Što, gospodine Plenković, kada ste vi na početku govorili, e, e, rekli ste e, da ćemo o ovome izvještaju glasati u jednom vrlo teškom trenutku zbog događaja u samoj Makedoniji, odnosno među političkim strankama i zbog toga smo malo i razmišljali nuže odgovarajuće e, reakcije. Neki u Skopju bi najradi htjeli da mi ništa ne kažemo i ne reagiramo. Mislim da mi kao Europski parlament i ne bismo pokazali e, potrebnu odgovornost. I mislim da je bolje i da mi trebamo e, poslati jasan signal objema političkim strankama u Skopju i tražiti i podržati njihov dijalog i mislim da je stoga vrlo dobro da i mi EPP zajedno i e, socijalisti i demokrati e, pošaljemo zajedničku poruku. Znam da je gospodin Makijal spominjao Uh, ono jedan pomak u situaciji, uh, ali on je uključen u izvještaj gospodina Vajegla i to ćemo podržati. Uh, um, Samo bih još jednu stvar rekao što se tiče e, e, e, stavka 164, oprostite, amandmana 164, tu su bilo podijeljenih mišljenja i nadamo se da u ovoj novoj formulaciji, dakle u kompromisnoj verziji će ga svi moći podržati. Naš klub zastupnika je tu tražio e, promjenu u Skoplju u pogledu definicije braka. E, isto tako e, bile su neke rezerve uspostavljanju onih međunarodnih financijskih zona i propisa koji će tamo vrijediti. Ali evo, mislim da smo sad opet došli do zemljskog teksta. Ja se doista da bismo svi htjeli da situacija u Skopju bude bolja u pogledu svega toga, ali mislim da bismo trebali i mi ovdje imati jednu bolju poziciju i bolje se ponašati u odnosu na tu državu. I mislim da je e, zato dobro imati ovakav izvještaj koji, će, e, koji jasno kaže da se postavlja određena mjerila i da se onda e, može pokrenuti sa pregovorima i htio bih da takvu poruku pošaljemo plenarnom zasjedanju. Hvala vam i da kako vrlo dobro da vi kao bivši izvještaj to kažete. Sada dajem riječ gospodinu Času Tenoku, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine Plenkoviću, samo vrlo kratko. Kao prvo dopustite i da čestitam novoj izvjestitelju gospodinu Ovajglu koji je naslijedio i Četohavicu koji je dobar stručnjak za tu regiju. Makedonija, po mom mišljenju, ja sam nekoliko puta bio u toj zemlji i dalje predstavlja velik izazov po mom mišljenju što se tiče toga koliko je postupak proširenja pravedan. Već devet godina je službeno do, i, postala, to jest ima status e, zemlje kandidatkinje, no zbog ovog problema sa Grčkom nije došlo do napretka i to joj nije dozvolilo da otvori poglavlja u različitim uh, poglavljima veznih uz pravnu stečevinu. Imamo 16 kompromisnih amandmana, ja sam bio prisutan pri pregovorima u tim kompromisnim amandmanima. Moj klub zastupnika ih većinom podržava. Postoji sad još veća zabrinutost zbog destabilizacije i polarizacije političkih stranaka, sloboda medija, uvjeti ohridskog sporazuma i tako dalje, ali neovisno o tome Makedonija se i dalje trudi, uzevši u obzir svoj status eh, dakle da je mala država, da je trenutno u zastoju i da ne napreduje trenutno niti na putu prema EU, niti na putu prema NATO savezu i ozbiljno pokušava nadvladati svoje poteškoće. Imamo isto tako i zabilježen određen gospodarski rast. Kao što sam rekao, podržat ćemo kompromisne amandmane, ali ja osobno i moj klub zastupnika također smatramo da je definicija braka unutarnje pitanje za svaku suverenu državu to je nešto što treba odrediti unutar uobičajenog parlamentarnog postupka određene države. To nije nešto što se tiče Europske unije. E, to se ne tiče niti pravne stečevine, niti ima vanjsku dimenziju. Hvala vam lijepo gospodine Tenok. Sada bih htio predati riječ gospođi Korafi iz kluba zastupnika GUE. Hvala vam, gospodine predstavatelju. Dragi kolega, dopusti mi da iskažem svoje mišljenje o ovom izvješću. Zadnji put nisam mogla učiniti jer je došlo do promjene u programu. Gospodine Vajgu, rezoluciju koju vi predlažete sadržava, kao što je to rekao gospodin predsjedavajući, e, činjenicu da je došlo do nazadovanja u mnogim područjima u Makedoniji. Naprimjer, kada se govori o slobodi govora, vladavini prava, sloboda medija. I to je dovelo do toga da se više ne ispunjavaju kriterije iz Kopenhagena. Piše Jugoslavijska republika Makedonija je učinila korake unazad u najvažnijim područjima od nekoliko proteklih mjeseci. To se tiče političkih kriterija e, po pitanju imena, e, pitanja dobrog susjedstva. No unatoč tome je komisija takva, a i vi ovdje svi isto, govorite da je ta država postigla napredak u protekloj godini i predlažete otvaranje pristupnih pregovora. Ja želim pitati, kome služi takva institucionalna akrobacija? Kome to zapravo služi? Mi unutar Europske unije imamo načela vezano uz uvjete pristupanja. Znamo što se događa kada se ti uvjeti ne ispunjavaju. Želim reći da ako zemlja kandidatkinja pokaže loše rezultate, da onda to podriva institucije Europske unije i isto tako je onda jasno da nema napretka u toj zemlji. Vi znate da za ovo pitanje ne postoje odgovori, a ipak mislite poduzeti e, ovakve oblike djelovanja kako bi bivša Jugoslavenska republika Makedonija mogla osvajati napredak po pitanju pristupnih pregovora. Što se tiče kompromisnog amandmana broj 2, tu se poziva vijeće da odredi datum za otvaranje početka pristupnih pregovora i to tu stoji se treba dogoditi s mjesta kako se ne bi izgubilo na dinamici u postupku reformi. Uvaženi kolege, ovaj politički popust koji se ovdje na institucionalnoj razini pruža toj zemlji, ova dvostruka mjerila koje imamo radi interesa i strategije određenih država, koji na taj način krše osnovna demokratska načela. To podriva samo vjerodostojnost politike proširenja Europske unije. Dragi kolege, eh, za kraj bih htjela reći da je vrlo važno da svi razumiju da je ovaj spor oko imena pitanje koje nije bilateralno pitanje između Grčke i bivše Jugoslavske republike Makedonije, kao što to mnogi prikazuju kao što to i stoji u kompleksnim amandmanima broj 2 i 4. Ne, to je međunarodno otvoreno pitanje i jasno je da će se to pitanje morati nadalje rješavati pod okriljem Ujedinih naroda. I e, susjedni odnosi su se pogoršali, sve to povezano sa spojem oko pitanja. E, potpredsjednik vlade i bivši ministar vanjskih poslova je u mom selu u Grčkoj u Olimpu pokazao sunce Vergina, to je zastavu sa suncem Vergina i to podriva bilo kakve vrste dobrih susjedskih odnosa i dobrih odnosa sa Grčkom i sa tom regijom. Treba znati da su vijeće i komisije uvijek iznova naglašavali da su dobro susjedski odnosi od iznimnog značaja i da je bitno da se riješi spor oko imena pod vodstvom Ujedinih naroda. Ako Europska unija to misli zanemariti, onda to neće dovesti do pozitivnog napretka u toj zemlji. To znači da politička elita bivše Jugoslavijske republike Makedonije može nastaviti sa svojom tradicijom gdje krši sama načela i same temelje međunarodnog prava, te isto tako stalno podriva dobrosusjedske odnose. Hvala lijepo. Tako, Rafi, sad dajem riječ kolegi mesariću Thank you, Chair, and I do apologize. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ispričavam se što nisam mogao biti prisutan kada je izvjestitelj e, dao svoje izlaganje. Bio sam na jednom drugom sastanku veznih uz kompromise. Kao prvo moram reći da je ovaj sastanak e, za kompromis amandmane bio vrlo zanimljiv i na početku i e, produktivan. I stoga čestitam gospodinu izvjestitelju na tome što je uspio izraditi vrlo glatko jedan kompromisni tekst. Jedna točka koju bih htio spomenuti jer nije sam dio rezolucije niti jedan određeni kompromis amandman, već sama činjenica da je ova situacija u Makedoniji vrlo krhka. I to bi mogao predstaviti argument da se odgodi samo donošenje rezolucije. To smo govorili već u raznim kontekstima, ali na, dakako kakva je situacija sada, mi smo spremni prihvatiti ovaj tekst, on je vrlo razuman, uzvrši obzir sve kompromise amandmane. Hvala vam lijepa. Desetak minuta, pa onda molim kolege da maksimalno dvije minute, tako da može naš izvjestitelj Weigel zaključiti do 17 sati. Dajem riječ kolegi Kastaldu. Grazie, Hvala vam, predsjedniče. Biti ću vrlo kratak. I ja sam htio čestitati kolegi Ivi Mislim da je odradio odličan posao i i veliki diplomatski posao kako bi pronašao kompromis i kako bi se ponovno počelo govoriti o ključnoj temi ove rezolucije, a to je bilateralni problem a, oko imena bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Kao što je rečeno u kompromisnom amandmanu broj 4, i ja ću osobno glasati za, Mislim da je jako bitno da se napokon e, otvore pregovori te da se paralelno rješava bilateralni problem oko imena. Naravno da se to što prije riješi. I kako to ne bi bio još jedan e, zastoj i još jedna prepreka e, kako bi situacija ostala ovakva kakva jest. Situacija jest složena i ne smijemo zaboraviti da se to dogodilo i zbog bojkota parlamentarnog e, rada, a i zbog optužbi, nakon optužbi Zaranzaja o programu e, masovnog nadziranja koji je očito, e, za koji je optužen premijer. Htio bih izraziti svoju zahvalu što se tiče kompromisa 13 i 14 koji se odnose na slobodu medija u ovom području je zasigurno e, potrebno e, koraka naprijed, a u 14. koji naglašava da je, je važna tolerancija prema LGBT zajednici i još jednom zahvaljujem kolegi Vajglu e, što je bio otvoren i za amandmane koje su predstavili ostali klubovi zastupnika. Hvala vam. Hvala vam kolega Castaldo. Lord a sada dajem riječ kolegi Epiters. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θα ήθελα να σας Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Kao prvo jedna molba upućena vama. Govornik je zastao. Govorili ste u ime predsjednika našeg odbora i stoga vas molim da koristite službeno ime za tu državu, dakle bivša Jugoslavijska republika Makedonija, a ne Makedonija. Znate da, da je to uvreda kada e, kažete Makedonija, to je za nas je uvreda. Spor oko samog pitanja bivše Jugoslavijske republike Makedonije smatra se ovdje izgovorom to nije pragmatična prepreka početku pristupnih pregovora. Vi ste to i sami rekli. Vi dobro znate da ta država ne ispunjava kriterije iz Kopenhagena i stoga je to vrlo licemjerno. Vrlo zavaravajuće kada kažemo da Grčka sprečava pristup toj državi. Upotreba e, imena Makedonija nije uvreda samo zbog povijesti. Tu se radi i o neke vrste teritorijalnih e, tenzija sam Grčke, teritorijalnih namjera. Dakle, makedonski narod, oni tako smatraju, koji živi na jugu Makedonije, u Grčkoj treba osloboditi, tako kažu. Ako se želi riješiti spor oko imena, onda treba vršiti pritisak na bivšu Jugoslavsku republiku Makedoniju. To usput nije bilateralno pitanje, već je to međunarodni problem. I kada bi vaša država imala jednak kao i mi, onda ne bi bila spremna na kompromisno rješenje, ne bi bila spremna na ustupke. To je istina, a sve drugo je čisto licemjerje. Hvala kolega Epideos. Hrvatska priznaje Makedoniju kao Republiku Makedoniju po svojim ustavnim imenom, a ja ću je kao zastupnik u parlamentu zvati onako kako je moja zemlja priznala. Hvala vam lijepa. Sada molim e, kolegu e, Kefalo Janisa da uzme riječ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να προσθέσω τη δική μου φωνή με τις διαπιστώσεις οι οποίες... Hvala. Htio bih se ono onome što je upravo rečeno o izvješću komisije. Dakle, ono što govori i SSS i što govori zajednički e, parlamentarni odbor Europske unije i bivše Jugoslavske Makedonije, e, Republike Makedonije, tu je jasno rečeno da je ta, ta država nazadovala u proteklih 12 godina u svim onim e, područjima koje smo mi naveli. Politički kriteriji, pitanje dobrosudskih odnosa, pa došlo čak i do nazadovanja i po pitanju spore oko imena. Europska komisija je ustvrdila da kada se radi o slobodi medija, o slobodi govora, da je i tu došlo do nazadovanja. Pa isto tako i kada se radi o pravosuđu. OESS je ustvrdio da nastaje sve jača politizacija struktura, da se vrši sve više masovni nadzor nad medijima, a i ovi izbori. Vi to vrlo dobro znate. Vođa oporbe, gospodin Zajfe, je izgubio izbore, ali se još uvijek nije vratio u parlament. I nedavno je najavio da ima namjeru ustanoviti parlament u sjeni i vladu u sjeni. A sada je, na primjer, vezano uz odnose. Skopje je izrazilo teritorijalne namjere prema drugim državama. To treba reći. Uvijek iznova se govori o Velikoj Makedoniji. To su provokativne aktivnosti prema Bugarskoj i prema Grčkoj. I kao takvo, bivša Jugoslavijska republika Makedonija nije spremna za pristup Europskoj niti je spremna za otvaranje pristupnih pregovora. Zatim, mnogo toga je rečeno i o amandmanima Neki od kompromisnih amandmana su da ih možemo podržati, no ja isto tako imam jednu molbu upućenu izvjestitelju. Radi se o amandmanu broj 5. Tu biste trebali izbrisati Makedoniju, tamo gdje se radi o toj inicijativi. Trebali bi se izbrisati taj pojam. Thank you very much, Mr. Now I give... Hvala gospodine Katalijanis. Dajem riječ kolegi iz ECR-a Zambacki. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Безспорно... Драги колеги, mnogo je posla učinjeno kako bi se zadalo ovo izvješće i ovi kompromisni amandmani. Ja i moj klub zastupnika smo predočili kompromis amandman 8.11. I tu smo uspjeli izraziti e, bolje e, tu problematiku, jer ono što se nas tiče, ne tiče se povijesnih razgovora, povratka u e, prošlo doba, već se prije svega tiče aktualnog stanja veznog uz poštivanje ljudskih prava u toj državi. Radi se o mržnji Radi se o tome da se jednoj određenoj zajednici u društvu ne dopušta da uživa sva svoja prava. To treba jasno reći, to ne možemo zanemariti jer to neće riješiti taj problem. I dakle, u tom smislu ja bih htio preporučiti mom kolegi gospodinu izvjestitelju da kada se radi o kompromisnom amandmanu broj četiri da se tu možda u jednom posebnom e, odlomku govori o bilateralnim odnosima. E, to je bio moj prijedlog, amandman broj 140 i to bi bilo korisno za sve. Zatvorena je lista govornika, imamo još troje govornika, najprije kolegica Marijana Petir, nakon toga kolegica Spiraki i na kraju kolega Kukan i naravno potom naš izvjestitelj. Marijana, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kao članica izaslanstva e, Europskog parlamenta za odnose sa Makedonijom. Snažno podržavamo one dijelove prijedloga rezolucije kao i amandmane koji jasno pozivaju vijeće da bez daljnjeg odgađanja utvrdi datum početka pregovora koji Makedonija zaslužuje s obzirom na visoki stupanj pripremljenosti što i ovaj prijedlog rezolucije e, potvrđuje. E, također rezolucija sugerira u pojedinim svojim segmentima određene slabosti koje su uočene i svakako ih treba popraviti i sa kolegama iz nacionalne delegacije sam e, zbog toga i podnijela neke amandmane. Željela bih možda samo istaknuti i pohvaliti Makedoniju da je u pet najmanje zaduženih zemalja Europske unije, znači svih članica i zemalja kandidata i ove godine očekuju rast BDP-a od 3,8% što je odličan podatak. Ono što nisam primijetila u samoj rezoluciji, a mislim da je vrijedno spomenuti jest upravo napor e, makedonskih e, vlasti da zaštite i promiču opće ljudske vrijednosti poput E, zaštite obitelji, zaštite života i zaštite e, braka. E, Makedonija zbog bilateralnog spora oko imena s Grčkom čeka na otvaranje, otvaranje pregovora već devet godina, što dovodi u pitanje samu metodologiju pregovaračkog procesa, i može se smatrati njegovim neuspjehom da efikasno moderira europski put Makedonije. Stoga pozivam Europsku komisiju i vijeće da iskoriste primjere dobre prakse iz prošlih krugova pregovora kao što je posljednji upravo sa Republikom Hrvatskom, te da hitno iznađu rješenje kako bi se Makedoniji nesmetano službeno otvorili pregovori, a bilateralni spor nastavio rješavati usporedo sa makedonskim usklađivanjem sa europskim zakonodavstvom. Hvala vam lijepo lijepa. Sad molim kolegicu Spiraki da uzme riječ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. to ψήφισμα το οποίο βλέπουμε και... Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju. Puno hvala. Vezano za ova pitanja kojima se bavimo u odboru, znači odnosi sa bivšom e, Republikom Makedonijom, bivšom Jugoslavijskom Republikom, tu je puno, e, puno suprotnosti. Govorimo o vrlo važnim kriterijima koje treba ispuniti, znači koje bi trebale ispuniti zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji, no tu se ne pridržavaju prava nacionalnih manjina i etničkih skupina, jer kada se radi o udjelu albanskog stanovništva i slavenskom jeziku. Moram reći, tu je dosta problema, zatim problemi sa masovnim medijima, zatim neovisnosti pravosuđa. To su samo neke točke koje su problematične. No, koje poluge mi kao Europska unija možemo koristiti? Koji pritisak možemo izvršiti ako damo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora? S obzirom da nismo još iznašli odgovore u ovoj rezoluciji, što možemo učiniti kako bi e, se poboljšala situacija u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Ona još ima status kandidata, ali još nije pokrenut e, proces pregovora, a to ima mnoge razloge, a to nije samo spor oko imena mi smo za kompromis sredine. Također smo predložili ime, alternativni prijedlog i čekamo još na odgovor koji nismo zaprimili. A zadnja točka na koju želim podsjetiti je službeni naziv, znači bivša Jugoslavenska republika Makedonija i taj naziv upućuje i na ugovor sa Europskom unijom kako bi Makedonija uopće dobila status kandidata. Stoga molim da se to i poštuje. Sada zadnji odgovornika je kolega Kukan. Eduard, izvolite. Thank you. Thank you, Andrej. Maybe two comments. First... Hvala Andrej, možda dva komentara. Kao prvo što se tiče unutarnje situacije u toj zemlji koja je doživjela dramatičan razvoj proteklih nekoliko tjedana, a druga stvar vezana uz e, budući, buduće razvoje. Već mnogo godina pratim razvoj toj državi zajedno sa drugim kolegama i mi smo podržavali europske ambicije te zemlje. Stoga me dosta uznemirava kada pogledam ove nedavne političke razvoje zbog toga što je kao prvo nezgodno da je taj politički zastoj sada izrastao u vrlo oštar sukob između e, oporbe i vladajuće stranke. Skandal vezan uz masovno nadziranje ugrožava samne temelje političkog i demokratskog sustava te još nadalje podariva povjerenje građana u politiku. To također pokazuje koliko je doživio neuspjeh e, ovaj neovisan sustav. Naravno, to treba dobro istražiti od strane nadležnih službi. Ipak političari iz eh, vladajuće stranke pa iz oporbe moraju odgovorno se ponašati prema ovom problemu i ja ih pozivam da se sudržavaju od toga da poduzmu bilo što eh, ekstremno. A sada što se tiče rasprava koje imamo sada, naši uvaženi grčki kolege kažu da se ta država e, ne smatra u skladu sa kriterijima iz Kopenhagena. Ja bih htio vrlo skromno podsjetiti na to da se ova rezolucija izrađuje na temelju izvješća o napretku kojeg je izdala Europska komisija. A nije po prvi put Europska komisija izjavila da ta država ispunjava kriterije iz Kopenhagena te da preporuča početak pristupnih pregovora. Mi u Europskom parlamentu jednostavno podržavamo taj stav Europske komisije. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Hvala Edward. A sada prije zaključka gospodina Bajgla dajem riječ predstavniku komisije gospodina Pondju. Ako sam dobro shvatio. Ovo je stvarno E, težak dosje za povjerenika Hana i nadamo se da će na kraju njegovog petogodišnjeg saziva ipak e, gledati sa uspjehom na slučaj e, Makedonije. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao što znate, povjerenik Han je posjetio bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju prošli tjedan i u okviru tog posjeta izrazio je zabrinutost Europske unije oko političke situacije u toj državi i pozvao sve e, sudionike političke scene da aktivno sudjeluju u dijalogu sa parlamentom i da se koncentriraju na strateške ciljeve zemlje i njezinih građana. Isto tako je ponudio potporu Europsku uniju, Europske unije i to nakon uspješne misije ovih e, zastupnika upravo iz ovog odbora nakon u Albaniju i to u cilju da se pomogne e, u ponovnoj uspostavi političkog dijaloga. Trenutačno se čekaju reakcije iz e, stranaka bivše Jugoslavenske republike Makedonije oko tog prijedloga i obavještavat ćemo vas o njihovim namjerama. S obzirom na ovu političku krizu, e, povjerenik Han je podsjetio sve službenike s kojima se sastao da je vladavina prava, sloboda medija da su to prioriteti procesa pristupanja. I e, er, spomenuo i sve ono što ste spomenuli vi danas ovdje, a i ono što je rekao gospodin Kukan. Isto tako e, izrazio je zabrinutost oko špionaže na tisuću građana i zatražio detaljnu istragu o tome. Istrage se moraju provoditi uz potpuno poštivanje načela nepristranosti, presumpcije nevinosti, odvajanja e, vlasti te neovisnosti sudstva. No, unatoč poteškoćama s kojima se susrećemo, htio bih na kraju reći da komisija smatra da je jako bitno da zemlja i dalje napreduje na svojem putu prema Europskoj uniji. A da bi to bilo moguće, to ne znači da će se smanjiti mjerila i zbog toga komisija šestu godinu za redom ponavlja preporuku da bi e, bivša Jugoslavenska republika Makedonija trebala započeti pregovore budući da ispunjava e, preduvjete. S naše strane moramo reći da bez jasne europske perspektive postoje, postoji opasnost od destabiliziranja i to je zapravo i mm, jasno ukazuje na ono što se dogodilo u proteklih 12 e, mjeseci ja mislim da je to jako važno da zemlja napreduje, da dakle, se napokon krene sa pregovorima. Hvala vam gospodine Morđu, a sada dajem riječ e, gospodinu Vajglu, našem izvjestitelju. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala svima koji su surađivali i koji su sudjelovali u ovoj vrlo kreativnoj i plodonosnoj raspravi. Zahvaljujem i svima onima koji su se suzdržali od um, pretjeranih polemika i zadržali se na, na soft, takozvanim soft parlamentarnim raspravama. Ja sam, kao što vidite, sjed i to mi daje pravo da izrazim mišljenje da e, zemlje susjedi moraju živjeti u miru i u uzajamnom poštovanju. Potrebna nam je stabilna i otvorena e, Makedonija i to je, ja vjerujem, i interes Grčke. I ovo je trenutak u kojem bismo trebali biti solidarni sa Makedonijom. Isto kao što smo solidarni sa ostalim zemljama koje se suočavaju s problemima u ovim e, trenucima, na primjer s Grčkom. I tako i mora biti. Pažljivo pratimo i ono što se događa u Grčkoj. Stoga smatram da je važno da se međusobno razumijemo i da radimo na izgradnji Europe Europa koja će biti, e, koja će biti simbol za dobrosusjedske odnose. Znam da je mnogo vas kritizira brojne e, elemente iz ovog izvještaja. Neke se stvari u Makedoniji udaljuju od e, vladavine prava, od poštivanja ljudskih prava. I mi želimo riješiti te probleme, a ja se nadam da ću dobiti vašu podršku. Neću sada ulaziti u detalje mm, oko amandmana ili oko e, vaših komentara. Nastojat ćemo koliko god to bude moguće uskladiti naša stajališta. A vjerujem da je ova rasprava zapravo pokazala ohrabrenje. Hvala vam kolega Weigl i ja podržavam vaš konstruktivan pristup prema Makedoniji i to posebice um, u stavu koji se odnosi na otvaranje pregovora i uz to paralelno rješavanje pitanja, dakle za vrijeme pregovora. Jer e, razina frustracije koja postoji u toj zemlji je vjerojatno svima nama ovdje neshvatljiva. Hvala vam, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je proces evropske integracije Kosova. Imamo dakle drugo razmatranje e, izvješća kojeg je pripremila gospođa Lunaček, ona je ovdje. 2014. bila vrlo teška situacija za Kosova, zato što nakon prijevremenih parlamentarnih eh, izbora 8. lipnja je uslijedio šestomjesečni eh, politički zastoj. No, nakon uspostave Skupštine i vlade u prosincu 2014. došlo je do napretka u usvajanju zakonodavstva i 9. veljače eh, ponovno je započeo visoki, dijalog na visokoj razini između Beograda i Prištine. No, još uvijek je jako puno posla, što naglašava i sam izvještaj, a i podneseni amandmani. 212 amandmana je podneseno od strane zastupnika. I na kraju smo došli do 15 kompromisnih amandmana oko kojih se mogu dogovoriti izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni. A sada riječ dajem gospođi Lunaček da nam malo detaljnije objasni cijeli postupak. Izvolite. Hvala vam. Najprije bih zahvalila svim izvjestiteljima u sjeni na odličnoj suradnji i to posebice novima, onima s kojima nisam ranije radila, kao kolega koji me sada gleda. I veseli me što sam radila sa ljudima s kojima do sada, e, s kojima do nisam radila i uspjeli smo pronaći e, dosta kompromisnih amandmana i uspjeli ujediniti e, amandmane iz političkih klubova, dakle sa cijelog političkog spektra. Znam, ja znam i svi mi znamo. Ne. Samo polako. Prije nego dođem do toga, još bih htjela spomenuti nešto e, što se tiče prijevoda. Za vrijeme našeg rada pronašli smo dvije točke u kojima su prijevodi bili netočni sa e, originala koji je bio na engleskom. Prvo, u prvom stavku u kojem original govori o, dakle, da se pozdravlja činjenica da je šestomjesečni zastoj gotov i da je sada napokon osnovana skupština, a na francuskom je stajalo pozdravljamo uspostavljanje skupštine i e, uspostavljanje nove vlade. Evo ja sam sad to prevela. To je zapravo potpuno suprotno od onoga, nije suprotno, ali različito od onoga što smo e, mi rekli. Mi smo rekli da pozdravljamo okončanje šestomjesečnog zastoja. A drugi, e, druga promjena je bila u amandmanu 51 od gospodina e, Nilsena iz e, Ujedinjene ljevice. Ne znam da li je to bilo u originalu švedskoj, ali na engleskom stoji, dakle, iako se naglašava potreba za pronalažem odgovora, treba stajati i, dakle, ne iako, već i. E, tako da m, mm, apeliram da služba pazi na prijevod zato što se stvarno utječe na značenje. Tako da moramo, a i mi moramo e, detaljno pregledati sve e, dakle, jezične verzije. No dobro, da dođem sada do sadržaja. Rekla sam da sam jako zadovoljna suradnjom sa izvjestiteljima u Sjeni i to moram reći za Kosovo zato što zastupnici ovog parlamenta, članovi ovog odbora neki ne podržavaju većinski stav parlamenta, bar to nisu činili u prošlosti, koji je za neovisnost e, Kosova, činjenicu da je to republika i da je to neovisna država. E, stoga smo dobili jako puno amandmana od zastupnika koji e, nisu za taj stav i koji ne žele govoriti o vladi, o državi, o zemlji i uvijek spominju rezoluciju UN-a 12.44 i e, ja to nisam e, uključila, a i glasački popis također kaže jasno ne. Jer to nije nešto oko čega bih ja mogla pronaći kompromis. I to nije samo moj stav, već je to zapravo i stav parlamenta. To je stav parlamenta od prvog izvještaja u 2010 tako da nadam se da ćemo imati snažan glas, e, da ćemo tražiti od onih koji ne žele priznati da priznaju i to kada budemo sutra glasali o izvještaju. Što se tiče samih e, tema o kojima smo pronašli kompromis, to je bilo dakle priznanje e, napretka koji se dogodio na Kosovu, ali i kritika stvari koje se nisu pomakle sa mrtve točke upravo zbog šestomjesečnog zastoja. Drago nam je da je 9. veljače ponovno počeo dijalog između Prištine i Beograda i to se čini da je odrađen dobar posao. Ja sam gledala i područja gdje su potrebna poboljšanja, ali i ona područja gdje je potrebna pomoć Evropska unije da bi se ostvario napredak. Žao nam je da su korupcija i organizirani kriminali još uvijek rašireni i da gospodarska situacija nije e, kakva bi trebala biti, ali isto tako pozivamo Europsku uniju da nastavi sa e, sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. E, spomenuli smo i pet zemalja članica Europske unije koje ne priznaju suverenost Kosova Dakle, to nisu samo one o kojima razgovaramo svaki dan na političkom e, razinu, a već to stvara još čitav niz posljedica. To je, mm, recimo imamo neke natječaje na, koje mladi ljudi, na kojima mladi ljudi mogu sudjelovati, na primjer Eurovizija, i time se onemogućava, ili recimo sportski događaj. Bar je FIFA omogućila da a, Kosovo igra prijateljske utakmice s nama, ali ne da se i natječe. Tako da, eto, Kosovo je isključeno iz svih tih područja. Zatim, Kosovo je jedina zemlja u regiji u kojoj građani još uvijek ne mogu e, putovati mm, u Europsku uniju. Dakle, riječ je o liberalizaciji viznog e, režima. Ja sam pozvala Kosovo, kosovsku vladu i parlament da pripreme zakonodavne pakete koji se moraju pripremiti, ali istovremeno tražimo i Europsku uniju i komisiju te vijeće da poduzmu potrebne mjere kako bi se građani s Kosova, kako bi građani iz Kosova mogli slobodno putovati u Europsku uniju. Da imamo e, vizni režim e, liberaliziran, mislim da ne bi ovoliko osoba iz Kosova napustilo e, Kosovo i otputovalo u Europsku uniju. Jer sve ostale e, zemlje i sve ostali građani iz regije smiju slobodno putovati. Nakon liberalizacije viznog režima iz nijedno tih zemlja nije došlo do masovne e, imigracije. Dakle, to su neke od detalja, nemam sada vremena za ići u detalje. Razgovarali smo o istragama koje su počele zbog korupcije e, unutar e, no, isto tako spomenuli smo da je Eulex odradio veliki posao u Kosovu i nakon što se riješe ove optužbe, nadamo se da će e, misija nastaviti. Što se tiče ilegalne e, migracije građana s Kosova u protekla dva i pol mjeseca, oni preko Srbije, e, Mađarske, Austrije, Njemačke traže azil. Imam jedan usmeni amandman kojeg bih htjela podnijeti sutra. I na izvještaju o Srbiji i na izvještaju o Kosovu. I kolega Mekalisar, razgovarat ću s vama nešto kasnije kako bismo raspravili o predstavljanju tog ustavnog amandmana. Do sada nisam imala vremena. Pozivam vlasti i u Srbiji i u Kosovu da razbiju kriminalne mreže koje iskorištavaju, zlostavljaju e, i trguju ljudima iz Kosova kroz e, Srbiju. Eto, to je moj amandman kojeg ću podnijeti sutra. Što se tiče ljudskih prava i prava manjina, vidimo da je napredak ostvaren u pravima manjinskih skupina i to posebice kad je riječ o kosovskim Srbima, ali istovremeno tražimo i od kosovskih Srba da i oni e, rade sa kosovskim e, institucijama shvaćamo da još uvijek postoje problemi sa Romima i Aškalijama i tu je potrebno učiniti više napora. I isto tako priznajemo napredak koji je učinjen po pitanju e, prava LGBT osoba i prva povorka ponosa je održana prošle godine. Što se tiče prava žena, žalimo što nova vlada od 21 ministara nema ni, ima samo jednu ženu. To nije u izvještaju. Ali se nadam da će inzistirati uh, na toj temi u budućnosti. I posljednja stvar. Obratit ću se nekim kolegama zato što neki od vaših e, amandmana nisu baš jasni. Stoga ću e, vam se obratiti i provjeriti s vama. Dakle, tu se najprije e, odnosim na navode oko Euleksa i korupcije. Amandman 41 E, govori da je, postao problem, da je postojao problem sa Europskom e, službom za vanjsko djelovanje, no to nije istina jer ta služba ne posluje tamo nego e, ZBSP. Stoga ja se nadam da pozitivnim, pozitivnom glasanju sutra i veselim se što ćemo surađivati u budućnosti. Hvala gospođo Lunaček i veselimo se dijalogu na visokoj razini između izvjestiteljice za Kosovo i izvjestitelja za Srbiju. Ispričavam se. A, gospođa Lunaček je iz Austrije. Oprostite, riječ je o dvije zemlje koje su podijeljene istim jezikom, zajedničkim jezikom. gospodina Picule nema, dobro onda kao predsjednik izaslanstva za odnose s Kosovom, one neće govoriti, ali dajem riječ gospodinu Adaktuson koji je izvjestitelj u sjeni. Ordförande, och jag vill börja med och eh, säga Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i gospođi Ludaček na njezinom e, izvještaju koji mi doživljamo kao vrlo dobrim i drago nam je što Kosovo nastavlja svoju europsku integraciju, e, premda da kako još uvijek e, pred Kosovom stoje veliki izazovi kao što se i vidi u tekstu. Što se tiče potrebe za boljem gospodarskom situacijom, odnosno poticajim e, poduzetnicima. Mislimo da je to vrlo važno i da je vrlo e, važno e, da funkcioniraju i premjenjuju se zakoni o vlasništvu, zatim o imovini. To je vrlo važno za jedan dugoročni razvoj i isto tako za bolje vladavinu pravosuđa i e, također i odredbe o iskorištavanju zemlje. E, također smatramo pozitivnim što se spominje potreba e, povećanja kapaciteta za, za provođenje reformi. Dakle, to je za, na Kosovu jedna od najvećih slabosti njihovih tijela. Što se tiče e, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to je za Kosovo vrlo veliki uspjeh i to je opet vrlo dobro. On je od velikog značaja za gospodarstvo u toj zemlji i dobro je što se to jasno vidi i u samom tekstu. I na kraju bih još rekao jednu stvar E, e, da mislimo da izvještaje na odgovarajući način e, odražava potrebu borbe protiv korupcije, odnosno lošu poziciju indeksa korupcije. Dakle, i prije mog posjeta Kosovu bilo mi je sasvim jasno da imamo obavezu osigurati E, situacija o kojoj ćemo moći e, uravnoteženo e, izvijesti. Korupcija je dakle nešto što je vrlo loša okolnost ne samo za Kosovo nego za e, sve države e, regija da kako i za one e, druge dakle to je izvor nezadovoljstva i mi moramo na to reagirati. Treba utvrditi tko je šta napravio, u čemu se pogriješio. Na kraju bih dakle još jednom zahvalio gospođi Lunaček na izvještaju i na vrlo dobre suradnje. Hvala. Hvala vam kolegu Adaktusanu. E, Hvala vam. Hvala izvjestiteljice. Postignuti kompromisi odgovaraju i molbama koje smo mi podnijeli i čini mi se da je to na kraju dovelo do uravnoteženog izvještaja. I to posebice oko nekih ključnih točaka za koje ja smatram da su bitni. To su brz nastavak provedbe reformi, inzistiranje na jačanju vladavine prava, jačanje pravosuđa, borbe protiv eh, organiziranog kriminala i korupcija. Te još jedna tema koju smatram ključnom, to je odgovornost i nepristranost te učinkovitost sudaca i e, tužitelja. Naravno i tema EULEX-a pred optužbama za korupciju. Čini mi se da je zahtjev za potpunom transparentnošću dobar zahtjev parlamenta i mislim da je to dobro popraćeno i u izvještaju. Te na kraju, baš kao izvjestiteljica Lunaček, i ja se ne slažem sa amandmanima koji neprestano ponavljaju temu nepriznavanja suverenosti ove zemlje. Hvala vam. Hvala vam kolega Panceri. A sada riječ dajem kolegi Dambackiju. E Iz kluba zastupnika konzervativaca. Predsjedatelj, uvaženi kolegi, kada doklaci... Hvala vam gospodine predsjedavatelju, dragi kolege. Kao izvestite u Sjeni, želio bih se pridružiti svim onim dobrim riječima koji su rečeni e, što se tiče gospođe Lunaček i izmjene koje su su predložene. Kompromisni amandmani su uzeli u obzir sve ono što smo mi predložili i stoga smo vrlo zadovoljni što se tiče obavljenog posla. Naravno, Kosovo treba još učiniti mnogo više napora. E, postoje dosta opravdane kritike koje su neki kolegi uputili ovo izvješće sa konferencijom amandmanima dobro održava situaciju na terenu. Još jednom želim čestitati gospođi Lunaček, hvala vam. sada uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Lunaček, na dobrom i uravnoteženom izvještaju o Kosovu. Sa, kao što ste dobro rekli, pozitivnim e, elementima i onima na kojima je još potrebno e, raditi. Oko svih ovih tema radili smo već u prvom izvještaju, no mi ne bismo bili političari da ne želimo uključiti i svoj rad u to. I rezultat toga je bilo 212 e, amandmana. Liberali su podnijeli nekoliko amandmana i željeli istaknuti neke tam, teme. Diplomatski Mm, smo riješili većinu naših tema kroz kompromisne amandmane i za to zahvaljujem izvjestiteljici. Glavne teme od interesa za liberale su sljedeće. Znak da Evropska, koji Evropska unija mora poslati građanima Kosova, da žele da ta država bude gospodarski politički uspješna u regiji i će budućnost u Europskoj uniji. Zato smo unijeli amandman na početku rezolucije koji se ne odnosi na predsjednika komisija već jasno govori istu stvar. Druga stvar, poruka koju želimo poslati izabranim predstavnicima, predstavnicima srpske manjine, a to je da moraju preuzeti svoju odgovornost na političkoj e, i javnoj sceni. Zatim, političke vlasti moraju jasno pokazati podršku e, prema neovisnosti sudaca i tužitelja. Četvrto, potreba da se detaljno i transparentno istraže dokumenti u vezi sa optužbama za korupcijom unutar EULEX-a. Te peta, poziv da se e, vlasti na Kosovu e, da napokon riješe problem kriminalnih organizacija i uz pomoć Europskog ureda u Prištini. I na kraju, drago mi je da mogu vas izvijestiti da će liberali glasati za ovu rezoluciju i zahvaljujem gospođi Lunaček. Hvala gospođo Valtmans. A sada riječ ima gospodin Castaldo. Castaldo. Grazie, presidente, non posso... Hvala vam, predsjedavajući. Ne mogu ne čestitati našoj kolegici gospođi Lunaček, odradila je odličan posao na ovom izvještaju i posebice joj zahvaljujem na kompromisnim amandmanima koji uključuju prijedloge različitih klubova zastupnika Drago mi je da je naglašena potreba da se riješi problem trgovanja oružjama, oružjem. Sve su to teme koje su ključne u ovom e, trenutku s obzirom na vrlo tešku geopolitičku situaciju. Osim toga, slažem se e, s onima što je navedeno u kompromisnom amandmanu broj 10, a koji se odnosi na e, misiju EULEX. Ne samo zbog toga što je to najveća i možda najzahtjevnija misija Evropske unije do sada, već zbog toga što stvarno ugrožava vjerodostojnost naših e, djelovanja u, kod, sa zemljama kandidatkinjama. Stoga imat ćete našu potpunu potporu. Smatramo da je potrebno provesti e, detaljne istrage kako bi se razjasnila ova situacija. A još općenito, jedan općeniti komentar, podržat ćemo izvještaj. Mm, na kojem je ranđeno sa pozitivnim i diplomatskim pristupom i smatram da je doista dobro pripremljen. Hvala vam gospodine Castaldo. E, kolegi izvolite. Merci, monsieur le Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim zahvaliti gospođu Lunaček na njenom izvješću, na njenom radu, iako uopće ne podržavam njene zaključke. Želim samo podsjetiti na tri elementa koje mi se čine važnim kojima bih se suprotstavio ovoj logici vezano uz Kosovo. Pa ipak imamo pet država članica, nije to malo, koji su protiv nezavisnosti Kosova i za mene je do, dakle paradoksalno braniti nešto kada nemamo konsenzus eh, vezano uz nezavisnost Kosova. Zatim isto tako ta provincija treba reći eh, je počinjala genocid Imali smo više od 235 tisuća osoba e, koji su e, pobjegli iz Kosova, a samo mali dio njih se uspio vratiti. Sve to nije spomenuto u izvješću. Zatim isto tako svi znamo da je Kosovo leglo međunarodnog kriminala, trgovini drogom, trgovini ljudima. Htjeti integrirati tu regiju Europu znači dati još više mogućnosti međunarodnom kriminalu koji se tiče Europske unije. Iz, tih svih razloga se protivimo toj logici, e, iako želim pohvaliti ozbiljan rad gospođe Lunaček, moja među da uopće ne podržavam njene zaključke, baš naprotiv. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup. E, kolega Mekalista, Gospodine predsjedniče, ja bih govorio sada o tome kako sam bio u Kosovu, u Mitrovici i Prištinu. Jedna od centralnih ključnih pitanja je bila masovna imigracija u Francusku, Njemačku ili Austriju i nakon tih razgovora postalo je jasno da se uzroci mogu jasno identificirati siromaštvo, nezaposlenost, sve veći troškovi života, a isto tako i besperspektivnost i beznađe. No ono što je tragično da mnogi kosovari koji žele doći u Europu da čuju glasine na internetu i na ulici o ljudima koji trguju ljudima i to je tragično da mnogi ljudi u Kosovu koji traže azil nemaju izgleda za njega i kad se ponovno vrate u Kosovo oni su već prodali svoju kuću i više nemaju ništa. Stoga pozdravljam da je predsjednica pozvala svoje sunarodnjake da ostanu u zemlji i da je premijer rekao da je vlada spremna one koji su napustili zemlju i ponovno se vratili, e, da im je spremna pomoći u integraciji, a da će Europska unija također pomoći u ubrzanju ovih postupaka. No važno je informirati ljude na licu mjesta da znaju što ih čeka, ali isto tako je važno ono što je rekla gospođa Lunaček. Na kraju krajeva je odlučujuće da Kosovo dobije gospodarsku perspektivu. Ta zemlja treba postati konkurentna, zatim e, stranim investitorima potrebno je pružiti sigurnost i potrebno je e, odlučno boriti se protiv organiziranog kriminala i od srca želimo prištinskoj vladi puno uspjeha. E, Hvala vam dragi kolega Mekalistar, tak, dotakli ste se sada vrlo jednog važnog, ključnog e, problema, nečeg što se događalo posljednjih tjedana i pokazuje e, koliko je e, važna ova perspektiva za bolji životni standard E, ljudi na Kosovu. Dajem sada riječi vodelju delegacije za odnose s Kosovom, gospodine Piculi, koji nam se upravo pridružio, a nakon toga će riječ imati komisija, te na kraju e, naš zastupnica iz Austrije, e, gospođa Lunaček. Mhm, predsjedavajući, ja bih svakako pozdravio ovaj izvještaj, pogotovo jer je riječ o dokumentu koji je morao obuhvatiti izrazitu dinamiku kojoj smo svjedoci posljednjih mjeseci, riječ je naravno o migracijama i to <clears throat> sve čini i onako tešku situaciju u najmlađoj europskoj državi još e, interesantnijom i zanimljivijom. Europski parlament je dobro reagirao kroz izvešte gospođe Lunaček. Ja bih samo kazao da su migracije koje su se probile na naslovne stranice europskih medija Jednim dijelom naravno posljedica jedne opće zaostalosti i možda nedovoljnog reagiranja kosovske politike koja je kasnila nakon izbora sa formiranjem vlade i tijela odgovornih zapravo da se reforme u Kosovu i počinju događati. Međutim, e, mislim da je riječ i o posljedici nedostatka perspektive koja je zahvatila ne samo mlade ljude na Kosovu, nego jedan dio doista i stanovništva koji u ovakvim okvirima ne vidi zapravo vlastitu perspektivu. Tu naravno ima puno posla i za europske institucije i ovih pet godina kod kojih smo se jasno odredili da samog proširenja neće biti, to ne znači da treba zaustaviti i širiti utjecaj europskih vrijednosti i europske politike upravo u ovoj sredini u kojoj Europa ima tako izuzetno visoka očekivanja. Ja bih dakle pozdravio ovaj izvještaj i kao voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo mogu jamčiti da će moje kolege i ja da ćemo dati svoj <clears throat> doprinos kako bi se postojeća situacija makla iz ove točke s kojom možemo jednim dijelom podijeliti zadovoljstvo, ali puno više ima onih stvari s kojima osmo opravdano nezadovoljni. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolega Picula. Now I give the floor to the representative of the commission, Mr. Hvala, hvala vam, sada riječ ima Morđu, predstavnik komisije, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja bih još jedanput izrazio podršku komisije i zadovoljstvo ovim izvještajem, a i općenito sa radom e, i odbora i parlamenta u odnosu na Kosovo. E, mi smo imali snažnu e, dobru suradnju, a i bit ćemo sigurno spremni na dobru suradnju i pomoć koju ćemo davati u narednim godinama. Dozvolite par riječi o tome gdje se nalazimo u ovom času i o jednom e, e, e, velikom koraku napred koji očekujemo u odnosima između između Evropske unije i Kosovo. Dakle, radi se događaju od 25. srpnja i tu su uključeni svi bitni elementi E, koji su e, u sporazumu za stabilizaciju i sa drugim e, zemljama u regiji. Dakle, radi se sad na tome i radi se na prijevodu u 22 dva jezika Europske unije kao i na albanski i na srpski. To očekujemo da će se to završiti do kraja svibnja. Da komisija će E, e, usvojiti dokument u travnju, e, podnijeti ga vijeću u travnju, a parlament, parlament u cijelom tom procesu ima vrlo važnu ulogu u odnosu s obzirom na članak 219. ugovora koji traži suglasnost parlamenta, dakle čim se vijeće složi da se potpiše dokument, onda, će, onda se sporazum šalje Europskom parlamentu, sporazum stabilizacije i pridruživanju se šalje Europskom E, parlamentu. Dakle, e, ako želimo da taj sporazum stupi na snagu 2016. morat ćemo usko surađivati i morat ćete vi brzo reagirati kako bi se dakle to e, omogućilo. Vrlo je važno naglasiti da je o, ovaj sporazum koji e, se odnosi samo na razinu Europske unije. Dakle, on ne traži ratifikaciju pojedinih e, e, država članica. Dakle, čim mi poslušimo dakle, čim Europska unija potpiše sporazum, on stuplja na snagu i uvjereni smo da će taj sporazum predstaviti jedan ključan korak napred u odnosima Kosova i Europske unije. Hvala. Hvala vama. Gospodine Botnju, mi smo e, svi e, svjesni e, velikog značaja tog sporazuma isto tako i svih ugovornih odnosa i sasvim sigurno ovaj signal koji ste nam prenijeli vrlo ohrabrujući. Sada dajem riječ gospođi Lunaček. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i prvo bih ispravila nešto što sam rekla kad sam prvi put imala riječ. Naime, Znam da vlada u Kosovu ima dvije ministrice, a nekako nisam to spomenula, propustila sam da to spomenem, dakle evo sada spominjem, odnosno sama kažem, na Kosovu imamo dvije ministrice e, e, i također e, i ministrica trgovine i industrije, a isto tako je i žena na čelu odbora za pregovore sa Srbijom. Dakle, međutim, opet radi se o dvije od 21 ukupno što dakako ne mislim da je dovoljno, ali ipak evo da, da e, ispravim onu svoju raniju tvrdnju da nema niti jedne ministrice u vladi u, na Kosovu, dakle dvije su tamo. Sada e, nešto o komentarima e, kolega, zahvaljujem kao prvo svim izvjestiteljima u sjeni na njihovoj podršci. E, na suradnji, na izradi izvještaja, a isto tako i na podršci e, Kosovu na putu integracije prema Europske unije. Dakle, zahvaljujem svima koji su to već podržali i koji će sutra podržati. E, neću sada pojedinačno zahvaljivati, nego svima zajednički. Što se tiče gospodina Mekalistara, vi ste vrlo jasno izrekli ono što sam ja htjela kroz jedan amandman neme radi se o trgovcima, e, e, e, ljudima, odnosno tome kako oni namjerno šalju glasine o tome kako postoje mjesto, kako se prima ljude u Njemačkoj i drugim državama. Dakle, to moramo spomenuti kako bi bilo jasno naše stajalište. Gospodinu Mogiju i komisiji zahvaljujem na vašem radu na sporazumu stabilizaciji i pridruživanju i doista se nadam da ćemo E, uspjeti to e, ostvariti i da će e, stupiti. Sada ću ću preći na francuski da odgovorim gospodinu Šopradu. Kao što znate, ja se ne slažem s vama, niti jedinom vaše mišljenje, no htjela bih reći tri, tri stvari vezano za ono što ste rekli. Kao prvo rekli ste da ste protiv logike koja se primjenjuje za tu regiju. Žalim što vaš klub zastupnika i drugi u Europskom parlamentu ne razumiju situaciju da e, integracija svih država Zapadnog Balkana, da se to tiče e, nečega što predstavlja mirovni proces u Europi, jer su se tamo odigravali ratovi, a mi ne želimo, ne možemo imati e, takvu situaciju. nije to samo za mene. Za veliku većinu Europskog parlamenta je taj postupak mirovni proces i zbog toga je važno ga ostvariti. Drugi dio govorite o etničkom čišćenju e, određenog broja albanaca i tako dalje. Da, istina je, počinjeni su zločini i od strane albanaca nad Srbima. Ali zašto? Zašto su albanski državani Kosova odlučili boriti se, kao prvo bez oružja, zatim sa oružjem, pa to je bilo isto što je napravio i režim Miloševića. I režim Miloševića je provelo etničko čišćenje Kosova. Tijekom mnogih godina mnogi ljudi su napustili to područje i to je jedan od razloga zbog kojeg je Europski sud pravde 2010. godine u srpnju rekao jasno da je deklaracija nezavisnosti Kosova e, deklaracija koja nije suprotna međunarodnom pravu. Treća stvar, govorili ste da je Kosovo leglo kriminala. Da, tamo postoji kriminal, ali kriminal postoji u svim tim državama u toj regiji, a i u našim vlastitim državama. Postoje mreže kriminalaca i u našim vlastitim državama. Evo, mogu govoriti o mojoj državi, ne poznam Francusku tako dobro kao moju državu u Austriju, ali u srijedu započinje veliki postupak, istražni postupak u našem austrijskom parlamentu o kriminalnim mrežama e, banki Hipo Alpe banka e, koja je djelovala i u mnogim državama Zapadnog Balkana i zbog toga kažem u mom izvješću da postoje kritične primjedbe da nije dosta toga učinjeno u proteklih nekoliko godina kada se radi o borbi protiv te vrste kriminala, ali ne da se samo Kosovu nego i u drugim državama. Postoje naravno napori koji se trebaju učiniti u okviru Kosova i u okviru Europske unije, e, u okviru dakle borbe protiv toga. Hvala vam. Thank you very much, madam. Hvala vama gospođo Lunaček na završnoj riječi u odnosu na raspravu o izvješću od napretku u Kosova. E, time završavamo sedmu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću, osmu, a to je izvještaj o napretku Srbije za 2014. Podsjetio bih sve da je Srbija otvorila svoj proces e, pregovora u siječnju 2014. da je e, tijekom cijele ove godine e, se odvijao screening, međutim nije e, još otvoreno niti jedno poglavlje. 9. veljače je obnovljen e, dijalog između Prištine i Beograda na visokoj razine i imali smo sastanak dvaju ministara pravosuđa. Tu je ostvaren određeni napredak, međutim još uvijek postoji niz izazova u smislu slobode medija, zatim pravosuđa treba ojačati, zakone koji su doneseni treba e, provesti u dijelo kao i sporazum sa e, Kosovom u događaj svibnja 2014, odnosno e, poplave iz svibnja 2014 su imali negativan utjecaj na gospodarstvo E, Srbije. U odnosu na izvještaj kolege Mekalistera imali smo 222 amandmana. On je zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni se dogovorio oko 22 kompromisna amandmana koja ste imali e, na uvid. Dajem sada riječ gospodinu Mekalisteru da nam predstavi svoj izvještaj za ovo drugo razmatranje. David, izvolite. Hvala, rečeno na hrvatskom, gospodine predsjedavajući. E, prošlog sam tjedna e, posjetio Kosovo i Srbije i sastao se sa predsjednikom Nikolićem u Beogradu, sa premijerom Vučićem, sa diplomatskim poslova Dačićem, isto tako i s predstavnicima stranaka opozicije i civilnog društva. Mnogo, čuo sam mnogo toga i sve me to E, uvjerilo da je e, da smo s ovom rezolucijom e, na pravom putu. Kao što je Andrej Plenković upravo spomenuo, imali smo 222 amandmana na rezoluciju o Srbiju, dakle 10 više nego u odnosu na Kosovo. Međutim, ja nemam šanse u odnosu na to. Doduše i e, izvještaj Vajgla je imao 300 amandmana. E, većina se tih amandmana odnosio na vrlo važnu temu prava manjina. Mnogi su se odnosili na normalizaciju odnosa s Kosovom, na vanjsku politiku, na regionalnu suradnju i na slobodu medija u Srbiji. Htio bih istaknuti da smo imali vrlo dobar sastanak e, prije dva tjedna u Strasburgu sa e, izvjestiteljima u Sjeni i e, zaključili smo da ćemo pokušati učiniti, odnosno zadržati što je kraći i koncizniji oblik rezolucije moguće. Zbog toga nismo htjeli uključiti posebna bilateralna pitanja i nismo htjeli spominjati konkretne slučajeve. Na kraju smo dakle našli 21 kompromisni amandman e, koji ste dobili na uvid. Nama je vrlo e, važno da su e, temeljna prava, zatim vladavina prava, upravljanje u gospodarstvu, reforma javne uprave i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ključni elementi. To se odražava u, našim kompromisnim formulacijama. Naglašamo važnost dobrih dobrosusjedskih odnosa i i ponovo važnost normalizacije odnosa sa Kosovom. Što se tiče vanjske politike Srbije, složili smo se da treba e, uložiti pojačane napore u smislu usklađivanja sa vanjskom politikom Europske unije. E, zatim podržavamo rad neovisnih državnih tijela poput pučkog pravobranitelja. Ponovili smo da je sloboda medija i sloboda istražavanja su e, temeljne karakteristike demokracije. Prava manjina treba i dalje promicati i treba ih provoditi na svim razinama u srpskom društvu. E, isto tako e, uočili smo e, da su doneseni zakoni o privatizaciji i stečaju, isto tako o zviždačima i to smatramo vrlo dobrim korasima. Sveukupno govoreći, nadam se da je ovo jedan vrlo uravnotežen, realan i, i, izvještaj jedna fer rezolucija. Snažno bih potaknuo srpsku vladu i Srbijanskoj parlament i srbijansko civilno društvo tako da ostanu na e, putu prema Europskoj uniji. Ovdje e, ću nešto izreći, naime mislim da bi 2015. morala biti godina kada će se otvoriti prvi, e, prva poglavlja za Srbiju, isto tako što će se završiti tehnički e, screening. Zahvalio bih izvjestiteljima u Sjeni na dobre suradnje i ponovit ću da mislim da smo došli do dobrog rezultata. S moju veliku zahvalnost upućujem i tajništvu AFETA i isto tako i tajništvu e, evropskih puća na njihovoj podršci. Hvala David e, na ovako pozitivnom stavu. Dajem riječ Edvardu Kudenu koji je na čelu e, delegacije pučana za suradnju sa Srbijom. Hvala vam. Kao prvo bih zahvalio izvjestitelju što je pripremio jednu dobru rezoluciju koji je e, vrlo uravnotežen E, dakle tekst e, i pokazuje ostvaran e, napredak. Izvjestitelj je rekao da je to realan izvještaj i tu bi se složio, dakle naglašavamo ono što je postignuto i vršimo određeni pritisak da se otvore prva poglavlja. Zato zahvaljujem izvjestitelju što je uključio u kompromisne amandmane i onaj o otvaranju poglavlja. Po mom je mišljenju također važno naglasiti e, važnost onih amandmana koji se odnose na neovisnost e, pravosuđa i na vladavinu prava. E, moramo vrlo pomno pratiti situaciju u Srbiji u pogledu tih okolnosti. U tom smislu bih htio skrenuti pažnju na one amandmane koji se tiču neovisnosti ureda pučkog branitelja koji je u posljednje vrijeme dovođen u pitanje. Kao i u drugim e, izvještajima o kojima smo danas razgovarali, e, bilo je mnogo amandmana koji su se odnosili na bilateralna pitanja. Mislim da moramo biti pažljiviji kada podnosimo takve amandmane. Naime, oni se bave u ovom slučaju naročito pitanjima manjina, koje su uvijek vrlo osjetljiva i mislim da e, mi moramo e, općeniti pristup imati, dakle govoriti općenitim formulacijama. Hvala Edward. Riječ. Fajon, Hvala, hvala predsjedujući. Bom govorila slovensko. Um, najprej seveda poročevalcu čestitke. Thank you very much. E, hvala E, zahvaljujem kao prvo izvjestitelju e, na vrlo dobro obavljenom poslu. E, mnogi su amandmani, podnešeni su bili mnogi amandmani i tu se, po tome se vidi da nam je politika proširenja vrlo važna. Komentari mojih kolega su se uglavnom odnosili na provedbe reformi Dakle, smatralo se da treba naglasiti e, proces normaliziranja odnosa sa Kosovom. Mnogi su izrazili svoju zabrinutost u pogledu sloboda medija a naročito smo se usredotočili na zaštitu e, manjina i ranjivih e, skupina u društvu, te smo stoga pozvali na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Imamo i jedan usmeni amandman u odnosu na tu temu. Dakle, spominjalo se e, nedostatna transparentnost e, financiranja političkih stranaka. Pozivam smatramo da pregovori za članstvo u Ujedinjenoj uniji mora biti vrlo transparentno i pozivamo vladu u Beogradu da uključi i civilno društvo i javnost u taj proces. Ljudi moraju e, znati što se događa u tom pogledu, dakle mora javnost biti e, informirana. Osim toga Srbija mora surađivati sa svojim susjedima moraju to činiti kako bi razvili pogranične regije, što je dakle vrlo važno i iz perspektive regionalne suradnje. Također podržavamo inicijativu e, e, Rekoma e, zaštite žrtva, žrtava rata. Po našem mišljenju tu je Srbija ostvarila veliki napredak, oni su ozbiljan partner E, te stoga pozdravljamo nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i e, Srbije, odnosno Beograda. E, ta, ovom, tom prigodom su tamo bili predstavnici e, novih vlada, isto tako normalizaciju i e, su predstavnica Mogarini. To je važan korak e, koji će e, doprinijeti normalizaciji odnosa. Kao što znate, pozivamo na otvaranje pregovora o nekim vrlo važnim poglavljima, u prvom redu poglavljima 23 i 24 s obzirom na nastojanja Srbije, odnosno u pogledu nastajanja Srbije mogu reći da je njihova vlada prošlog tjedna bila u Sloveniji, tamo je bio premijer Vučić i kao što su oba partnera rekla, Slovenija je za Srbiju vrlo važna. a isto tako je to za njih veza sa Europskom unijom jer je ona najbliži saveznik Srbija. Na kraju bih dakle rekla da Srbiji želim sve najbolje na njezinom putu prema Europskoj uniji, a i mislim da bi ova izvještaj kojim se danas bavimo trebao biti dodatna motivacija e, Srbiji da učini sve što treba kako bi ostalo na pravom putu. Riječ kolegi Tanaku iz, izvještelju Sjenu ime icr Izvolite Charles.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 E, ja bi također u ime ECR-a, e konzervativac reformista, e, čestitao na ovom izvještaju, dakle na marljivom radu, na temi koja je, jednostavno na dosjeu koji je vrlo težak. Uvijek imamo čitav niz nijansi koje su bitne kada se bavimo Srbijom. Ona je važan regionalni igrač i kao netko ko je prijatelj Srbije već dugo vremena, rekao bih e, da je došlo do nekih e, koraka u posljednje vrijeme koje nas uznemiruju, na primjer odvajanje od politike Europske unije prema Rusiji, a isto tako u pogledu pitanja poput recimo prava manjina, e, potrebe za transparentnošću i pravičnim obeštećenjem svim žrtvama posljednjeg rata, isto tako u pogledu suradnje sa Međunarodnim tribunalom i još nekoliko tema kao i slično kao i u pogledu nekih e, drugih e, država e, iz regije, recimo u pogledu Crne Gore za koju sam bio izvjestitelj, borba protiv korupcije i borba protiv organiziranog kriminala je vrlo važna tema, isto tako poboljšanje poslovnog okruženja. Um, da kako i nastavak dijaloga sa Prištinom. E, imamo zatim ono pitanje e, članka 234. kaznenog zakona e, koji je izvor uznemiranosti i dakle eventualne zloupotrebe E, odnosno e, odnosa privatnoga i e, javnog. Nam je vlada je obećala da će se time baviti, da će provesti reformu u tom pogledu, no još uvijek E, još uvijek ima okolnosti koje su prijetnja slobodnom poduzetništvu, odnosno nekim tvrtkama iz e, Ujedinog kraljstva koji e, posluju u Srbiju. Dakle, što se tiče našeg izvještaja, imamo dakle 21 kompromisni amandman koji dobro odražavaju glavni smjer dakle našeg odnosa, odnosno naše perspektive. Hvala čas, dajem riječ kolegi Vajglu iz ALDE. Zahvaljujem. I ja bih želio izraziti svoje veliko zadovoljstvo eh, radom koji eh, gospodina McAllistera kao izvjestitelja. Eh, meni je bilo veliko zadovoljstvo surađivati s njime i baviti se kratkim i e, rekao bih učinkovitim izvještajem. E, bilo je ugodno surađivati s njime i dobro smo pregovarali o nekim vrlo teškim e, amandmanima. Dakle, imamo ove kompromisne amandmane koji su izraz jednog majstorstva u diplomatskom pregovaranju. Dakle, složili smo se svi u pogledu važnosti činjenice da Srbija E, bude i ostaje e, na proevropskom smjeru i da stavljanja dakle naglaska e, na to ozbiljno približavanje Europskoj uniji, e, što je karakteristika e, nove beogradske vlade. E, također njihova opredeljenost za strukturne reforme je jasna, isto tako i njihovo nastojanja u borbi protiv korupcije na, pogotovo na visokoj političkoj razini, e, isto tako i njihova nastojanja već uložena u pronalaženju ostvarenja pomirenja sa susjednim e, državama. Želio bih e, naglasiti u tom pogledu da smo smatrali važnim naglasiti novu dodanu vrijednost koju nosi proevropska e, orijentacija Vojvodine te smo stoga e, naglasili e, kako je potrebno podržati tu orijentaciju i da treba imati na umu autonomiju Vojvodine, odnosno da se pred nju ne smije postavljati prepreke. Ja bih zaželio Srbiji uspješno predsjedavanje OSS-om to će se e, pokazati dobrim dokazom spremnosti e, srbijanske diplomacije da igra konstruktivnu ulogu u Europu i na svijetu. Mi ćemo, naš e, klub zastupnika, podržati sve kompromisne amandmane i još jedan puta izražavam zadovoljstvo što ih izvjestitelj sastavio. kolegici Lunaček u ime zelenih. Thank you, Chair. And, um... Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Da, iako sam izvjestiteljica za Kosovo, moj kolega u Sjeni Ivo Šolte me je zamolio da govorim u njegovu ime, sad dakle govorim u ime kluba zastupnika, a ne kao izvjestiteljica za Kosovo. Dopustite mi da ipak u obje te uloge Uh, izrazim zahvalu gospodinu izvjestitelju Davidu McAllisteru na doista vrlo dobroj suradnji Mislim da o izvješću u ovom obliku, pa je kompromis amandmani, da oni predstavljaju vrlo dobar temelj e, za podršku Europskog parlamenta kada se radi o postupku pristupanja Kosovu. Isto tako vam zahvaljujem što ste uključili mnoge amandmane koje smo mi podnijeli u ime zelenih i da ovo se vrlo dobro izgleda. Dopustite mi da se usredotočimo na nekoliko točaka koji su sastavni dio kompromisnog dogovora koje smatram posebno važnim. Jedno od njih je, i mislim da je to Tanja Fajon spomenula, e, činjenica koliko je važna nezavisnost medija u Srbiji. Tu smo nedavno vidjeli napad na mrežu balkanskih istraživačkih novinara i stoga mislim da je vrlo dobro što imamo ovaj kompromisni amandman u kojem tražimo nezavisnost medija i e, stvaran napredak u tom smislu Također bih htjela zahvaliti gospodinu Mikalisteru na tome što je ugradio jedan amandman koji dolazi još od mene. To je kompromis amandman broj 11 gdje pozivamo srpske vlasti da otvore arhive Jugoslavenske narodne vojske kako bismo uspjeli dobiti informacije o eh, dramatičnim događajima u prošlosti. Mislim da se to treba doista u svim zemljama i drago mi je što ste to uključili. Kada se radi o drugim pitanjima, vrlo cijenim što je Srbija napredovala po pitanju prava LGBTI zajednice. Prošle godine je održana povrka ponosa i to na vrlo miran način. Mislim da je to također razvoj koji treba uvažiti i, i pohvaliti u ovom dokumentu. Na posljedku bih također htjela reći da cijenim što je izvjestitelj ugradio još jedno pitanje. Tu sad je o tome da tražimo od srpskih vlasti i vlade da pojačaju svoje napore kada sad o obnovljivim izvorima energije, prije svega što se tiče direktive Europske unije o obnovljivim izvorima energije koja je vrlo važna kako bi se ostvarila energetska sigurnost i kako bi se ostvarili ciljevi vezih uz izvore energije do 2020. godine. Dopustite mi da kažem da u ime mog kluba zastupnika da u potpunosti podržavamo ove kompromisne amandmane i veselim se glasovanju, vrlo dobrom glasovanju koji će se održati sutra. Hvala vam. Hvala vam gospođo Lunaček. Sada predajem još gospodinu Kastaldu, izvolite. Grazie. Hvala vam. I ja moram zahvaliti kolegi Staru koji je odradio odličan posao. Mislim da je uzeo u obzir sve preporuke i komentare različitih zastupnika i različitih klubova zastupnika i na kraju je pripremio uravnoteženu rezoluciju koja odražava i napretke, ali i ono što Srbija još uvijek mora učiniti na svojem dugačkom putu prema članstvu u Europskoj uniji. Jako je važno istaknuti proces normalizacije odnosa sa Kosovom te dijalog s Prištinom koji se mora intenzivirati kako bi se riješile prepreke koje još uvijek odvajaju te dvije zemlje. U tom smislu mislim da je odlično da i naši izvjestitelji Lunaček i Mekalister surađuju. Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala su teme kojima se Srbija još mora baviti. Kompromisni amandmani 8 i 9. I iako mi je žao što se ponovno osuđuje Srbija koja nije zauzela stav Europske unije prema Rusiji, Moj moja kritika Mm, ja ono što želim reći e, jest da ne smatram da je to pogrešno, ali smatram da e, zemlje članice Europske unije i zemlje kandidatkinje bi trebale imati dosljednu politiku. No, bez obzira na to, drago mi je da, da je prihvaćan prijedlog da se Srbija gleda kao most između Europske unije i Rusije i to zahvaljujući tradicionalnim vezama između te dvije zemlje. Isto tako da se predsjedanje Srbije OSS-om iskoristi kao prilika da se pozitivno riješi kriza sa Rusijom. Hvala vam. Grazie kolega Gastaldo. Hvala kolega Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega David McAllister uložio je puno truda i sa velikim entuzijazmom je pristupio izradi ove rezolucije, no međutim ipak u ovoj rezoluciji nedostaje jedan važan segment koji je ozbiljna prepreka na europskom putu Srbije, a riječ je o člancima 2 i 3 Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Obzirom da je samom Beogradu kristalno jasno e, da ovim zakonom zloupotrebljava načelo univerzalne jurisdikcije koje imaju samo Ujedinjeni narodi. Smatram da je nužno Srbiji e, uvjetovati ukidanje članaka 2 i 3 spornog zakona kao mjerilo za otvaranje poglavlja 23 i 24. Srbija je ovim zakonom uspostavila mali hak i uzela se za pravo suditi državljanima drugih država za navodne zločine počinjene na teritoriju njihovih država. Kao što već pet godina sudi i drži u zatvoru hrvatskog branitelja Veljka Marića, te time neminovno krši njegova ljudska prava, Srbija narušava i suverenitet Republike Hrvatske. No Srbija na temelju ovog zakona može suditi i državljanima drugih 17 članica Europske unije, dakle vašim građanima, svima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. To je nezapamćen presedan koji je u suprotnosti sa međunarodnim i kaznenim pravom i vjerujem da vi dragi kolege i kolegice nikada ne bi dozvolili da se na ovaj način tretiraju vaši građani, pa je jasno da niti Hrvatska to ne može prihvatiti, kao što ne možemo prihvatiti miješanje u unutrašnje poslove naše države. Zbog toga sam zajedno s kolegama iz nacionalne delegacije podnijela amandmane kojima je cilj ovaj pravni hibrid izmijeniti ukinuti sporne članke zakona kako bi Srbija mogla nastaviti svoj europski put što vjerujem da je zajednički interes svih nas. No na nama zastupnicima u Europskom parlamentu zadatak je štititi vladavinu prava i ljudska prava i zato vas pozivam da to svoje opredjeljenje pokažete i podrškom našim amandmanima kojima tražimo ukidanje članaka 2 i 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolegice Petir. Sad dajem riječ kolegi Piculi. Hvala lijepo. <clears throat> Na samom početku bih pohvalio ozbiljan rad izvjestitelja gospodina Davida Mekalistera koji je <clears throat> trenutak u kojem <clears throat> je trebalo registrirati napredak ili stagnaciju u nekim područjima Srbije na njezinom europskom putu obuhvatio vrlo kvalitetnim dokumentom uvažavajući naravno u znatnom dijelu i kompromise oni koji misle da ovaj dokument mora i može biti drugačiji. Kao što sam rekao i u raspravi pred nekoliko tjedana, napredak Srbije na europskom putu je izuzetno važan, jer je riječ o zemlji koja objektivno ima osobitu odgovornost i za kvalitetu odnosa između država na Zapadnom Balkanu, kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Srbija također ima izuzetnu priliku da aktivnom politikom u okviru pregovora o članstvu sa Europskom unijom korigiraju naprijedi mnoga područja unutarnjeg političkog ustroja, ali mnogo više nego u ranijim razdobljima doprinosi regionalnoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Upravo je Zapadni Balkan danas područje osobite političke dinamike koja moramo to priznati, lako je to i registrirati, nije lišena političkih, gospodarskih, socijalnih, pa i otvoreno sigurnosnih rizika. Što se tiče kompleksa poštivanja ljudskih prava, ona se najbolje testiraju na manjinskim zajednicama, neovisno da li se radi o etničkim ili nekim drugim novim manjinama. I upravo bi napredak na tom području pomogao boljem razumijevanju između Srbije i njoj susjednih država. Pored toga svaka zemlja koja ima europske ambicije danas osim akija komunitera, dakle opće pravne baštine, mora poštovati zajedničku europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. Zato bi i što skorije otvaranje poglavlja 31 bilo prava poruka u vremenima kada se Europskoj uniji konkurentski utjecaji i ne uvijek posve demokratski korektni šire samim Balkanom. I na kraju, nadam se da će Srbija tijekom predsjedanja Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju zabilježiti opći napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Hvala. Hvala kolega Picula. Dajem riječ kolegi Peter Leu. Hvala lijepa gospod eh, predsjednik. Eh, pridružujem se kolegom ki Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Slažem se s onim kolegama koji su čestitali gospodinu izvjestitelju, mm, Davidu McAllisteru. Ovaj, ovaj izvještaj je vrlo dobar, vrlo uravnotežen. Drago mi je što je htio da izvješće bude kratko, jasno i da se vrlo načalno držao ovog pitanja da se ne spominju bila bilateralna pitanja. E, taj pristup mi se čini stvar i stoga neću ući sada u neke detalje, samo bih htio dodati još nekoliko primjedbi. Imamo problem. Kada kažemo bilateralna pitanja da, a kad kad ne. Prije samo nekoliko minuta smo imali temu gdje smo razgovarali o bilateralnim pitanjima, a sada smo odlučili ne govoriti o bilateralnim pitanjima. Stoga bih rado da primjenjujemo jednake kriterije na sve slučajeve. I u tom smislu se slažem s gospodinom McAllisterom. Moj drugi komentar tiče se pomirenja. U izvješću se stavlja naglasak na pomirenje među Srbije i Kosova. Ja bih rado vidio da tu temu pomirenja šire spominjemo u toj regiji. Da, mislim, pitanja su različita, ali ako to ne učinimo, mogli, moglo bi doći do neželjenih posljedica. I stoga bih vam htio reći da sam pročitao prijedlog naših hrvatskih kolega, to se tiče amandmana broj 58. Ja sam eh, pročitao amandman, eh, njegov duh, neki od naših kolega iz Hrvatske govore o tome kao bilateralno pitanje. Ja mislim da to nije u potpunosti bilateralno pitanje i stoga smatram da je to jedno od onih pitanja gdje je potrebno pomirenje. Ipak htio bih čestitati sebi na ostvarenim postignućima i na tome što se i dalje nalaze na proeuropskom putu. Hvala lijepo. Ja se također pridružujem onima koji čestitaju i pohvaljuju našemu kolegi gospodinu Davidu Mekaliseru na ozbiljnom poslu oko izvješća, na kratkom i jasnom izvješću, očito se opredijelio za takav pristup i zaista se zahvaljujem na svemu što ste do sada napravili. Međutim, e, kao što znate mi smo nekoliko amandmana uložili kao delegacija Hrvatska i zahvaljujemo se na onima koje ste prihvatili, ali istovremeno mislimo da ima još prostora za razgovor za one koje niste prihvatili. Pridružujem se našoj kolegici Petir koja je ukazala na ova dva amandmana 98 i 102. Smatram da je vrlo važno da oko toga još razgovaramo i da možda do kraja razumijemo o čemu se radi jer mi se ne slažemo sa univerzalnom nadležnošću Republike Srbije oko ratnih zločina koji su se dogodili na području bivše Jugoslavije. To je ono oko čega negodujemo i mislim da moramo još puno o tome razgovarati. E, dakle, zalažem se za ukidanje spornih članaka u tome zakonu i ja vjerujem da ćemo postići e, dogovor ukoliko još budemo razgovarali jer mislim da je dijalog osnova svega vi znate da su odnosi između srbije i hrvatske unaprijeđeni pa ja želim ovdje spomenuti bez obzira što to nije dio izvješća možda je to jedna mala digresija na nedavnoj inauguraciji naše predsjednice gospođe kolinde grabar kitarović nazočio je premijer gospodin vučić to je jedna dobra gesta gospođa Kidarević je najavila svoj posjet srbiji i beogradu u svibnju to je također još bolja gesta i zato mislim da ima prostora i da mi ovdje u europskom parlamentu e, raspravimo zašto? ne bih željela da se mi kao Hrvati, kao hrvatska delegacija ovdje osjećamo kao mm, država članica Europske unije drugog reda. Rekli smo da nema razlike između sjevera i juga, eurozone, ne eurozone, Schengena, ne Schengena, pa prema tome i Hrvatska želi biti punopravna članica i želimo da se i naši stavovi uvažavaju. Dakle, nismo okrenuti prošlosti, okrenuti smo sadašnjosti, budućnosti i želimo da se stvari razriješe da bismo mogli ići zajedno naprijed da bismo mogli konačno, da bi cijela jugoistočna Europa konačno mogla biti s nama u Uniji. Zato vjerujem da ćete i vi razumjeti o čemu se radi. Zahvaljujem što se tiče ovih bilateralnih pitanja koja ste amandmanom usvojili, međutim mi i dalje inzistiramo i želimo jasno da se utvrdi povrat nestalih osoba i povrat, e, povrat e, dakle ne povrat nestalih osoba nego da se e, nestale osobe utvrde i da znamo koja je njihova sudbina i povrat kulturnih dobara. Također nas zanima granica na Dunavu, ja još jedanput želim to jasno izraziti se ovdje i još nešto što želimo, to je da hrvatski predstavnici budu e, zastupljeni u Skupštini Republike Srbije sukladno sporazumu iz 2005. godine i naravno sloboda medija je ono što nas interesira. Dakle, još jedanput želim naglasiti ne bih htjela da se shvati naše izlaganje hrvata ili hrvatskih građana ovdje nas predstavnika u europskom parlamentu kao e, nešto e, zbog e, što mi želimo dakle kočiti ili zakočiti put srbije u uniju. mi želimo pomoći srbiji i mi smo ti koji želimo na tom putu ovdje kao članovi europskog parlamenta pomagati. isto tako vjerujem da je i to i vaša uloga gospodine Mekalister, i ja sam uvjerena da ćemo zajedno naći najbolje rješenje i za srbiju kao što smo našli najbolje rješenje kad je bio problem između slovenije i hrvatske. ja vam se zahvaljujem i vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Hvala lijepa kolegici Šujici. Sada dajem riječ kolegi Deliju Hvala predsjedavajući. Um, I would like to um, first of all thank uh, Kolega Deli, hvala. Kao prvo bih htio zahvaliti kolege gospodinu Davidu McAllisteru na tome što nam je predstavio ovo izvršno izvješće o sebi. Mislim da je on e, kao izvjestitelj pokazao veliku otvorenost kada se radi o obradi naših amandmana. Njegov pozitivan pristup našim amandmanima pa i onima koji su e, pristigli iz e, mađarske delegacije. Mislim, na njima mu doista moram zahvaliti jer nam je to jako puno značilo. Mislim da je važno da, kao što je gospodin to sam rekao, da je ovo izvješće vrlo težno izvješće i iz moje gledišta Mislim da se ta ravnoteža postigla time što s jedne strane naglašavamo opredjeljenost Srbije u tome da slijedi europski put i e, te pozitivne primjedbe iz Europskog parlamenta mogu srbijanskoj vladi dati dodatan impetus kako bi nastavila na tom putu ka uniji. S druge strane, Nešto što je za mene osobno veoma važno i za naš klub zastupnika tiče se dakle prava manjina, da manjine imaju e, odgovarajuće mjesto u ovom prije svega kada se radi o nacionalnim vijećima i dobe zastupljenosti manjina u nacionalnim vijećima te raznim tijelima javne uprave. Mislim da su to ključni elementi koji su spomenuti i zahvaljujem izvjestitelju na tome što je uzeo u obzir naše amandmane s tim u vezi. I e, na posljedku još jednom da kažem da smatram da je ovo izvješće na neki način dokaz da među svim europskim institucijama je Europski parlament možda najveći paznev Srbije na njenom putu ka Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Deli. E, ja ću komentirati malo i u svojstvu zastupnika, ali ću prije toga dati riječ e, komisiji, gospodinu Mordiju, pa bi ga molio malo da se i referira na ova izlaganja e, niza kolega koji su zaista pridonijeli kvalitetnoj raspravi o izvješću kolege Mekalistera, posebno da mi razjasni stav komisije između razlike onoga što nazivamo univerzalnoj kaznenom jurisdikcijom, koja je podredna i koja postoji u mnogim pravosudnim sustavima brojnih članica Europske unije i ove specifične kvazi univerzalne regionalne kaznene jurisdikcije koje je Srbija proširila jedino isključivo na države bivše SFRJ protivno načelima pravne sigurnosti i nemješanja unutarnje poslove drugih država, tako da me zanima jedan jasan stav Europske komisije o tom pitanju. Hvala. Thank you very much, Chair. Um... Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju. Dopustim mi da kao prvo iznesem nekoliko komentara u ovom izveću, a da pritom ne ponavljam uh, ono što je komisija rekla u okviru uh, prve rasprave uh, kada smo srdečno zahvalili gospodinu izvjestitelju rekli da sve u svemu dijelimo procjenu koju je izradio gospodin izvjestitelj i ovaj odbor u tom izvješću. Ako pogledam gdje se nalazimo u sveukupnom eh, pristupnom pregovoru, screening bi trebao biti završen sljedeći mjesec. Eh, trenutno se u vijeću raspravlja o trima izvješćima, zapravo imamo poglavlje 5, eh, poglavlje 20 industrija i poglavlje 26 obrazovanje i kultura. Od Srbije se traži da ispuni uvjete vezane uz ključna pitanja, vladavina prava prije svega i budući odnos s Kosovom sažetak dijaloga između Europske unije i Kosova i nastavak tog dijaloga e, sada u veljači donijet do zaključka vezano uz pravosuđe i druga pitanja i sada očekujemo od obje strane da će nastaviti sa provedbom sporazuma koji je postignut. Jednom kada se ostvari značajan postupak mogli bismo krenuti na poglavlje 35, to je poglavlje gdje se radi o procesu normalizacije u okviru pregovora. Dakle, s Kosovom. E, ovim, ovdje bih htio naglasiti koliko pohvaljujemo poziv da se vrlo rano otvore poglavlja. Poglavlje 32. je spremno za otvaranje i to je isto tako i veoma u našem interesu jer ako otvorimo ovo poglavlje 32 vezano uz financijsku kontrolu, to će značajno doprinijeti našoj mogućnosti da usmjerimo Srbiju prema tome da može e, dobro upravljati, pravilno upravljati financijskim sredstvima Europske unije. Što se tiče 23 i 24 tih poglavlja imamo akcijski plan e, koji bi mogao krajem 2015. godine dovesti do otvaranja tih poglavlja. A sada bih se osnovno ono što ste vi rekli, gospodine predstavitelji, mislim da je bitno da ne dodamo neke zahtjeve koje nisu sastavni dio pravne sečene EU ili pravnog okvira pristupnih pregovora kada se radi o tim pogledama. I stoga ću se izravno osvrnuti na vaše pitanje. Mislim da se sada malo sustežemo od toga da podržamo ideju da se trebaju riješiti bilateralna pitanja u okviru pristupnog pregovora Naše stajalište je da se biletana pitanja trebaju riješiti na taj način da nemaju odvraćajući učinak na e, pristupni proces, dakle da se trebaju odvijeti na bilateralnoj razini. To smo primjenjivali na prethodne države članice. Naravno, e, priroda je drugačija kada se radi o normalizaciji Srbije i Kosova, to priznajemo. Ako sada krenemo na vrlo specifična pitanja vezano s to kako će se sebi obračunati sa ratnim zločinima, e, ne samo ono što ste vi pitali, gospodine predsjedavatelju, već i ono što su postavili kao pitanje gospođa Petir i gospođa Šujica, e, mislim da je Srbija iznijela čitav niz prijedloga u okviru e, poglave 23 za komisiju će biti važno da pravilno procijeni te preporuke, no dopustim mi da vam dam jasan odgovor. E, sa strane komisije, ako sada uvjetujemo otvaranje poglavlja 23 tako što tražimo sebi da izmijeni zakon koji je vrlo sličan nekim zakonima koji se primjenjuju nekoliko naših država članica. Evo, ću vam neke primjere. Imamo slične zakone u Belgiji, Republici Češkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinom kraljevstvu. Ako nema pravne stečevine u tim područjima, onda bi moglo doći do vrlo opasnog presedana novi nacrt u okviru kompromisnog amandmana broj 12 mogu bi možda predstaviti e, put naprijed, zato što stavlja naglasak na važnost regionalnog pomirenja, a mislim da sve što može doprinijeti tome e, bit će pozitivan korak, no mislim da komisija neće podržati e, poziv da se taj zakon izmijeni i da to bude službeni preduvjet za otvaranje pogleda 23. Zadnja točka, samo da naglasim, e, komisija i povjerenik Han u se podržavaju to da se naglasi e, veoma velika važnost nezavisnosti medija kao jedno od temeljnih prava i kao ključan uvjet za napredak e, naše susjedne države na njenom putu kao Europskoj uniji. Evo to je još jedna točka koju sam htio iznijeti Hvala vam. Prije nego što dam riječ izvjestitelju Makalisaru moram priznati da sam u svo dužno poštovanje očekivao malo bolju domaću zadaću od Europske komisije. Citirajući primjere koje su potpuno nepovezani sa kvazi univerzalnom jurisdikcijom koju je Srbija proširila e, na zemlje bivše Jugoslavije, je prema mojem mišljenju vrlo negativan način objašnjenja što zapravo znači kvazi univerzalna nadležnost. I molim i komisiju da se suzdrži da ne miješa ne samo dva, dvije različite vrste voća, već da u, još u to umješava i povrće. I to je nešto što ne biste trebali činiti. Pozivam vas da malo bolje proučite e, što, kakve odredbe sadrži taj zakon, što znači načelo pravne sigurnosti u međunarodnom i kaznenom zakonu i što načelo neuplitanja u unutarnje poslove drugih država također znači. Moram priznati da nisam nimalo zadovoljan vašim komentarom niti vašim odgovorom jer pokazuje da niste detaljno proučili ovaj dosje i da ga zapravo ne razumijete. Ovo nije bilateralno pitanje, ovo je pitanje načela, pitanje međunarodnog zakona, e, pitanje dobrosusjedskih odnosa i sve je to povezano sa vrijednostima iz pravne stečevine Europske unije. I planiram nastaviti raspravu o ovom osjetljivom pitanju koje nažalost se tiče samo Slovenije i Hrvatske, a ne druge zemlje članice. A sada dajem riječ e, Davidu, kojem, e, bez obzira na ovo, e, sve čestitam na odličnom izvještaju. Mislim da je to primjer odličnog rada i drago mi je da ste došli do kompromisnih amandmana u kojima, u kojima ste približili ideje čitavog niza kolega. David, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala vam svima na vašim e, doprinosima, bila je ovo vrlo interesanta rasprava. Budući da su neka specifična pitanja postavljena meni, pokušat ću odgovoriti kratko na njih. Pokušao sam pokriti što je veći broj amandmana, a istovremeno pokušao zadržati rezoluciju što kraćom i što preciznijom. Jer htio sam da je pročitaju ljudi koje ta tema zanima. Možda će biti prostora za više e, detalja u izvješću za sljedeću godinu i imajte na umu da od početka ožujka će komisija početi raditi na izvješću napretku za 2015. Što se tiče amandmana 98 i 102 koje su ponijeli naši e, kolege iz Hrvatske, očito je da postoje različita pravna stajališta o tom pitanju. I morat ćemo to razmotriti u budućnosti. Još bih jednom zaključio sa željom da 2015. bude odlučujuća godina za E, dugačak put Srbije prema Europskoj uniji. Mislim da će to biti, mislim da bi otvaranje prvih poglavlja bio e, dobar signal. Poglavlja 23 i 24. No isto tako svi znamo da bi se poglavljem 35 trebalo baviti u veću ranijoj fazi i još jednom naglašavam da je 9. veljače bio važan korak u pravom smjeru bio je to datum kad je održan e, prvi sastanak na visokoj razini između gospođe Mogherini, e, premijera Srbije i Prištine. No, hoće li se i kada otvarati poglavlja, to je odluka koja leži na zemljama članicama, ali mislim da će ovaj nacrt rezolucije dati zemljama članicama dobre argumente da pomognu Srbiji na njezinom putu prema Europskoj uniji. Još jednom hvala vam puno. Hvala David. I ovime završavamo raspravu e, pod točku broj 8 današnjeg dnevnog reda. I prelazimo na točku broj 9. To su preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o sporazumu o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja. Dolazi li gospodin Brok? Vidim da našeg predsjednika nema, tako da ću ja nastaviti voditi raspravu. Dolazimo do razmatranja nacrta izvještaja o odbora INTA o TTIP-u. Ja vjerojatno ne pretjerujem kad kažem da je TTIP jedan od najznačajnijih razvoja i Evropske unije i SAD-a te njihovih odnosa u proteklih nekoliko godina. Gospodarske koristi ovog sporazuma te sposobnost sporazuma da se definiraju globalna pravila um, nude značajna obećanja ovim zemljama, to je SAD-u i EU. No, unatoč tome, TTIP je pod lupom javnosti. Skritizira se zbog nedostatka transparentnosti, i to čak i mi, zastupnici Europskog parlamenta. Osim toga, tu su i bojazni da će, ugrože, da će biti ugroženi e, zdravstveni i socijalni standardi Europske unije koji su nama toliko bitni. No naša uloga u odboru za vanjske poslove je da damo naš stav, dakle sastava vanjske politike o tome. U trgovinskim pregovorima e, postoji uvijek e, rizik da o detaljnim raspravama o kvotama i carinskim preprekama da se izgubi široka slika ovaj sporazum, to jest ovaj ugovor nije samo o tome da se za nekoliko postotnih bodova smanje troškovi te da se pojednostavne standardi. Ovo je važan doprinos budućnosti transatlantskih odnosa i važan doprinos u jačanju saveza sa našim najvažnijim međunarodnim partnerom. Dakle, ta veća geopolitička dimenzija bi trebala biti u fokusu naših kolega iz odbora INTA i naglasiti u našem mišljenju. I sada da pretjerano ne duljim, dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Milanu Monu, koji je radio na mišljenju za odbor e, za vanjske poslove. Gospodin gospodine Milan Mon, izvolite. Hvala vam. Ja ću pokušati biti kratak. I tekst je bio kratak i morao je biti. Mislim da je to zapravo vrlo bitno. U potpunosti se slažem s onime što ste vi rekli. Moram sam se koncentrirati na one aspekte koji se odnose na vanjske poslove. TTIP je vrlo široka tema, dotiče se mnogobrojnih aspekata, ali ja ću se koncentrirati na vanjsku politiku. Dakle, prije svega, moram istaknuti da su SAD eh, najvažniji strateški partner Europske unije. I ovaj sporazum ide mnogo dalje od, same, e, od samog aspekta trgovine i ulaganja. Ojačati će transatlantske odnose i to u trenutku koji je poseban. Cijeli svijet zna da se SAD okreće prema Aziji i Pacifiku zato što istovremeno pregovaraju e, o transpacifičkom partnerstvu. Očito je dakle da se SAD sve više okreće Aziji i Pacifiku i u tom kontekstu mi kao Europska unija moramo također raditi na ovako ambicioznom sporazumu. Upravo zato što su oni naš ključni partner i tradicionalni saveznik. Druga stvar, E, mislim da ovaj sporazum je širi od, svog, od svoje bilateralne dimenzije, zato što SAD i Europska unija su bitni i u gospodarskom i u političkom svijetu i između e, dva partnera se provodi e, jedna trećina ukupne svjetske trgovine i upravo zbog toga propisi ili tehničke specifikacije neće biti samo između nas, već će vjerojatno imati globalnu projekciju. I zbog toga želim naglasiti taj aspekt, dakle, da to nije samo bilateralno, već će se sigurno proširiti na cijeli svijet. Kada se govori o TTIP-u se može stvoriti perspektiva šireg gospodarskog prostora. E, znate da SAD već imaju odgovor nafta sa e, Meksikom i sa zemljama Središnje Amerike. Isto kao što mi imamo sa e, Latinskom Amerikom. Imamo i sličan sporazum sa Kanadom radimo već 12 godina na sporazumu sa Meksikom. Nedavno smo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Centralne Amerike, a imamo sličan sporazum sa Kolumbijom, Peruom i e, Čileom koji je zastarjeli, ali radimo na njegovoj obnovi. Stoga bi e, još ovaj novi, dakle TTIP, mogao proširiti, mogao stvoriti još jedan veći gospodarski prostor. I četvrta stvar, je tema energetike. E, to je također jedna tema vanjska politika. To smo već mnogo puta čuli, mnogo smo puta o tome razgovarali u odboru za vanjske poslove, pripremali izvještaje o energetskoj sigurnosti Europske unije i to je tema na koju sam također htio se koncentrirati. Činjenica da ćemo e, sklopiti TTIP to bi moglo značiti da više e, neće biti zabrana da, će se ukinuti sve dozvole za izvoz plina iz SAD-a. Jer danas postoje ograničenja i na izvoz nafte. Peta stvar, to je više institucionalno. Ovaj sporazum predviđa suradnju e, dakle, institucija Europske komisije i američkih institucija, i to regulatornih tijela. I ono što smo u AFET-u oduvijek željeli i posebice u okviru transatlantskog partnerstva, na taj način možemo e, potaknuti dijalog zakonodavaca s obje strane Atlantika. jer moramo omogućiti suradnju zakonodavnih tijela, to je Europska komisija u slučaju Europske unije i e, regulatorna agencija u SAD-u. Ti su odnosi već uspostavljeni, ali morali bismo ih ojačati. I u budućnosti, ako budemo uspjeli ostvariti ovako veliki, ovako čvrsti gospodarski prostor između Europske unije i SAD-a, Mogli bismo razmišljati i o političkom sporazumu, dakle jednom e, transatlantskom političkom partnerstvu. Ovaj je parlament podržao tu e, ideju u prethodnim izvještajima i ja mislim da ako u budućnosti budemo imali e, povezani i tješnji gospodarski prostor, mogli bismo onda pripremiti jedan ambiciozni politički sporazum kojega za sada nema. E, I na kraju spominjem i ono što je rekao gospodin e, Plenković, to je tema transparentnosti. Za vrijeme ovih pregovora u proteklih godinu i pol čulo se mnogo glasova o tome je li transparentnost dovoljna. Ono što je bitno i ono što ja naglašavam je da je Europska komisija u proteklih nekoliko mjeseci učinila korak naprijed i danas e, možemo pristupiti e, dokumentima, veća je transparentnost, znamo koja su e, pregovaračka stajališta i to je ja mislim korak naprijed u području transparentnosti i to naravno pozdravljam u izvještaju, to jest u mišljenju. I kolege to vjerojatno znaju, ali Mm, Odbor za međunarodnu trgovinu izvjestitelj Berlande su također pripremili nacrt izvještaja e, i zapravo 14 odbora će pripremiti svoja mišljenja. A ja sam se koncentrirao na aspekte koji su najbitniji e, sa strane vanjske politike. Sve te tema i sve ostale teme se trenutačno razrađuju u e, ostalim mišljenjima ostalih naših odbora. Zato sam se ja koncentrirao na vanjsku politiku. Jer ovdje nije riječ o tome da napravim jedan novi izvještaj od TTIP-u nakon ostalih 14 i da na taj način nadopunim e, izvještaj gospodina Langea. Ne, ja moram dati e, dodanu vrijednost sa stajališta vanjske politike i to sam pokušao, pokušao učiniti u ovom nacrtu izvješća i veselim sa vašim komentarima, siguran sam da će biti interesantni. Thank you very much, uh, Mr. Milan Mon. Hvala vam gospodine Milan Mon. A sada riječ dajem Žilu Parnjovu, našem kolegi izvjestitelju u Sjeni. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, dragi kolege, gospodine izvjestitelju. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Milamonu na njegovom radu, na ovom e, prijedlogu rezolucije. Takva vrsta partnerstva između Europske unije i Sjednih američkih država je naravno od velike važnosti što se tiče geopolitičke situacije diljem svijeta i taj sporazum bi mogao preodrediti odrediti e, zajedničke pravila najvećeg gospodarskog posla na svijetu i zbog toga je naš odbor za vanjske poslove također važan. Kao što je to rekao e, izvjestitelj, slažem se da se trebamo usredotočiti na e, vanjsko-političke aspekte TTIP-a kako ne, se ne bismo fragmentirali. Drugi odbori će također izraziti mišljenje, odbor INTA, kao što je to izvjestitelj malo prije rekao, će biti e, glavno, tako da možemo dakle promijeniti to izvješće putem onoga što ćemo mi izraditi što bi trebalo ostati u našoj nadležnosti, onog što se tiče nadležnosti afeta. E, imam nekoliko primjedbi vezanih uz ovo izvješće. Kao prvo, uopće se ne spominje e, dimenzija rješavanja sporova između država i kompanija. To je nešto što spada u naš odbor taj aspekt je jedan od crvenih linija e, ako neki arbitražni sud e, se uključi u takav sporazum, onda mi ne možemo podržati taj sporazum, takav, e, takva crvena linija bi se trebala graditi u ovo izvješće. Malo sam više optimističan nego izvjestite kada se radi o pozitivnim posljedicama ttp a Komisija misli da će se za 0,5% povećati europski BDP. Postoje alternativne studije popet, poput slučajušta TUFT koje predviđaju čak da će naš BDP opasti. I mislim da uzviši uopće takve razlike ne bismo trebali pretjerano eh, pocijeniti ono što bi taj sporazum mogu donijeti europskom gospodarstvu. Na kraju slažem se sa izvjestiteljem eh, što naglašava napore vezne uz transparentnost eh, tog sporazuma, ali ipak Emily O'Reilly je u siječnju 2015. dakle nedavno izjavila da treba još učiniti mnogo napretka. Poput gospođe O'Reilly ja mislim da javnost treba imati veći pristup e, tekstu u kojem se pregovara i e, također bi se trebala tako poboljšati transparentnost između sastanaka službenika Europske komisije i lobista. Naravno, e, komisiji je potrebna određena zaštićenost, ali to nije dostatan razlog kako bi se europskoj javnosti sakrili ti pregovori. Zaštita temeljnih prava europskih državljana koristiti isto tako mogućnošću pristupa ovakvim pregovorima. To je nešto što treba poštivati i to želim ovdje naglasiti. Što se tiče amandmana koje mislim podnijeti u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata, ovoj rezoluciji, mislim e, što brže napredovati sa izvjestiteljima iz u kako bi s njima mogli naći neki kompromisni amandman. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala vam gospodine Pahnjo. Sada ću predati riječ još jednom času Tenoku kao i za sjenju ime ecr Hvala vam gospodine Plenkoviću. Ja također čestitam prijatelju i kolegi gospodinu Milanu Monu na odličnom, sažetom i kratkom mišljenju. To je glazba za uši ECR-a, sve ono što je pozitivno oko TTIP-a nakon svega odnosi između SAD-a i Europe su ključni prioritet, e, to je važno i politički i gospodarsko gledano i za naš klub i za moju zemlju. Ne slažem se sa francuskim socijalistima metodološke studije su pokazale da bi BDP Ujedinjene kraljevine porastao za gotovo cijeli e, doprinos koje je Ujedinjena kraljevina plaća da bi bila članica Europske unije. Tako da sam jako, ja sam zapravo jako optimističan i mislim da bi ovakav sporazum e, pomogao europskom gospodarstvu u ovom trenutku stagnacije. I to posebice zemljama eurozone. Ujedinjena kraljevina je u dobroj situaciji, ali eurozona baš i ne. Stoga smatram da je dobro da se pridružimo e, uzlaznom e, transatlantskom tržištu. SAD raste, a mislim da e, nije dobro da mi ostanemo u e, ovom periodu gospodarske stagnacije. Što se tiče transpacifičkog partnerstva, te odnose sa Kolumbijom, Čileom, Meksikom, zatim sa Japanom i azijskim demokracijama, to bi bio globalni san. No, mi želimo ostati u Europskoj uniji, mi u mojem klubu zastupnika i zbog toga je jako važno da ovakav alternativni e, koncept jer u ujedinjenoj Kraljevini postoji, e, postoje skeptici i oni smatraju e, da ako Ujedinjena Kraljevina izađe iz Europske unije da će se moći okrenuti svojim zemljama iz Commonwealtha. Ja smatram da bi se mi kao Europska unija trebali okrenuti SAD-u i smatram da ne bismo trebali e, uzmaknuti pred svim ovim huškanjem i zastrašivanjem da će to ugroziti naše nacionalne zdravstvene i socijalne sustave Mm, ovakvi sporazumi postoje već sa čitavim nizom zemalja, to su trgovinski sporazumi i nisu ništa drugo nego zdravi razum. A pravo odštete pred sudom u slučaju kršenja odredbi određenih sporazuma, to se rješava pred sudom. Tako da ja sam za TTIP i slažem se sa smatram da bismo trebali imati dakle još jednu širu dimenziju. Mislim da je ovo početak razvoja odnosa sa SAD-om koji je naš e, najveći partner i e, brzo rastuće gospodarstvo. Uh, Charles, Hvala Charles. A sada iz kluba zastupnika e, liberala, gospođa Šakem. Hvala vam. Hvala gospodinu Milanu Monu na odličnom nacrtu mišljenju. E, ja radim na TTIP-u svakoga dana kao e, članica odbora INTA i drago mi je da ste se koncentrirali na temu koja se vrlo često izostavlja u raspravama oko TTIP-u, a to je geopolitički i globalni kontekst. Iz ovog nacrta mišljenja se vidi da ako želimo e, riješiti energetske probleme Europske unije, okretanje SAD-u se neće, neće donijeti možda do, dovesti do uštede u smislu u eurima, ali će sigurno riješiti naš problem ovisnosti o Rusiji ili e, Saudijskoj Arabiji. Još jedna bitna tema je da i mi u Europskoj uniji i u SAD-u već imamo trgovinske sporazume sa partnerima koji će imati učinka ako se TTIP sklopi, a ja se nadam da hoće. Stoga ja se nadam da ćemo pronaći način da uključimo zemlje poput Turske ili Meksika kako bi i one mogle riješiti svoje probleme. Budući da e, i one osjećaju učinak e, carinske unije. Isto tako mm, smatramo da su ovakvi sporazumi dobri zato što uključivanje ostalih zemalja, a ne samo EU i SAD-a, da će dovesti do poticanja razvoja i poticanje trgovine će donijeti koristi koristi građanima, dakle globalno. E, radit ću sa izvjestiteljem kako bi se TTIP koncentrirao i na e, vanjsko-političku dimenziju. Svi odbori rade na relevantnim aspektima, dakle koja su pod njihovom nadležnošću i stoga smatram stoga smatram da ISDS, e, o ISDS-u nije potrebno razgovarati u odboru za vanjske poslove. Hvala. Naš kolega Malon Šon ima riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju, ispričavam se. Hvala vam eh, gospodine izvjestitelju. Ovaj entuzijazam vašeg prijedloga o ovom sporazumu. Žao mi je što naš odbor nije rekao tu niti riječ koliko su eh, grozne metode američkih država kada se radi o špionaži naših veleposlanstva, E, i žao mi je što imamo ovakav stav vezan uz pregovore. Budući da smo govorili o transparentnosti i sudjelovanju, sudjelovanju europskih građana, imamo preko milijun europskih građana koji su podržali e, građansku inicijativu koja je odbačena od strane Europske komisije baš u ovom sporazumu. Isto tako imamo desetak milijuna ljudi koji su odgovorili na konsultaciju koju je Europska komisija pokrenula u arbitražnom sudu i e, u velikoj većini su bili protivno uspostavljanju takvih sudova. Europska komisija odbacila e, te primjedbe e, rekavši da oni nisu dobro informirani. Što se tiče arbitražnog suda, ipak smatram da je bila to upravo i uloga našeg odbora, to spomenuti, jer arbitražni sudovi mijenjaju geopolitičke snage, budući da državu stavljaju u drugi red naspram poslovnih subjekata koje stavljaju u prvi red i dakle poduzeće i ulagači tu u potpunosti mijenjaju međunarodni pravni poredak jer do sada su arbitražni sud donosu odluke između e, kompanija gdje se nije radilo o građanima. Sada se radi tu o tome da se odlučuje između kompanija i država dakle, koje predstavljaju građane. Na neki način se pokušavamo požuriti kako ne bismo zakasnili e, na transpacifički sporazum za koje se Sjedinjene države sada zalažu. No, u svakom slučaju do takvog sporazuma, transpacifičnog sporazuma će doći i ova sama rečenica koju nam predlažete kaže da želimo postići sporazum s Latinskom Amerikom kako bismo postali međunarodna norma. Na taj način se pokušava postići ono što se nije moglo postići u okviru Svjetske trgovinske organizacije koja e, je iznijela niz propisa vezanih uz e, slobodnu trgovinu. Kada govorite da je da su Sjedinjene države veoma važan trgovački partner, mislim da je to vrlo zabrinjavajuće zato što su oni snaga u opadanju i e, njihova luta isto tako ugrožena, mi to svi znamo. Trebali bi tražiti alternative, otvoriti druge prostore, zašto ne sa Kinom ili sa Rusijom, ali kao što znate ne krećemo se tim putem Eh, otvaranje jednog tržišta koje će u izravnu konkurenciju staviti naša poduzeća, to se smatra napetkom konkurentnosti i razmeni, a poslije će biti u potpunosti suprotna. Bićemo slabi u tom omeru snage i e, eh, dovešemo se do toga da nećemo imati jednaku kvalitetu niti po pitanju okoliša, niti po pitanju proizvoda. Mi se pokušavamo uključiti na transatlantsko tržište, Eh, rekavši da će evropska poduzeća s time dobiti veliki elan i tako da evo sada ću zaključiti evo zaključit s time što ću reći da naravno želim izraziti prijateljsku eh, poruku eh, grčkoj vladi koja je rekla već unaprijed da će se opet pirati zaključku sporazuma. Mislim da je to bitno ne samo za Europu, nego općenito za čovečanstvo. Hvala vam. Shvatili smo vašu poruku. Sada ću predati riječ gospodinu Meseriću, zatim gospodinu Kastaldu, gospodinu Preda, gospodinu Balčitisu i zatim završna riječ ide gospodinu Milan Monu. Molim vas da poštujete vrijeme za govor jer su naši usmeni provoditelji s nama. Još nekoliko minuta. Gospodin izvolite. Hvala vam. Hvala izvjestitelju na ovom mišljenju koje je doista kratko i precizno. Jako je važno da se e, mišljenje iz ovog odbora koncentriralo na vanjsku politiku i na globalne učinke. No, dopustite mi da podijelim s vama e, stav zelenih. Zeleni nisu baš e, entuzijastični prema cijeloj toj priči kao na primjer prijatelji iz konzervativaca. Postoje političke e, sile i ekonomisti koji nemaju pozitivan stav prema ovoj panaceji e, lijeku za sve gospodarske probleme i mi se moramo složiti sa time. Iako Mm, trenutačno ponašanje komisije kad je riječ o transparentnosti, da, idu nekoliko koraka u pravom smjeru, no reći da je to odgovarajući, odgovarajuća razina transparentnosti, to je malo pretjerano. Ja dolazim iz zemlje članice koja nažalost nije model političke transparentnosti danas. Pristup pregovorima i dokumentima je nešto što bi čak i u mojoj zemlji članici bilo sumnjivo, a sigurno se to ne bi nazvalo transparentnošću. I na kraju, iako je možda ovo važnija tema za odbor INTA, ne za naš odbor, e, ne mogu ne spomenuti da da je najniži zajednički nazivnik u e, standardima sigurnosti i zdravstvenim standardima, te u svim oblicima regulatorne suradnje, na kocki. Bilo kakvo snižavanje standarda može naštetiti e, i gospodarstvu i velikom broju građana. I ne treba vas podsjećati da europski ugovori imaju načelo predostrožnosti dok e, SAD nema to načelo i to je nešto na čemu treba uh, inzistirati. Iako slažem se da je to tema za odbor INTA. Hvala. Gospodine Kastaldo, po deseti put danas, izvolite. Mislim da ih ipak nije bilo deset, ali dobro, hvala. Zahvaljujem izvjestitelju, shvaćam E, njegovu želju da bude e, kratak i precizan, no kao što je on rekao, govorimo o temi e, koja je od političke i svakakve druge važnosti i možda čak bez presedana u povijesti bilateralnih sporazuma koje je potpisala Europska unija. Moram ovdje još jednom nažalost izraziti svoje sumnje i oštre kritike zato što TTIP nam se čini da je zapravo namijenjen velikim multinacionalnim tvrtkama, velikim interesnim skupinama s obje strane Atlantik, Atlantika, a ne sigurno malim i srednjim poduzećima koje predstavljaju e, žilu kucavicu i Italije i ostalih europskih zemalja. Već je prije izvjestitelj rekao da postoji ambicija da se ovom sporazumu da i politička ambicija. No, tu bi trebalo govoriti, e, tu, se tu bi se trebalo baviti i temom ljudskih prava i tu ne govorim samo o prošlim problemima u slučaju, e, slučajevima mučenja od strane Cije, već govorim i o smrtnoj kazni za koju znate da e, zemlje članice Europske unije to oštro odbijaju, a s druge strane još uvijek se provodi u nekim američkim državama. Možda bi bila i to jedna od tema za ove pregovore. Što se tiče energetskih aspekata, iako je diversifikacija energetskih resursa uvijek prednost, mi ne vjerujemo da plin Škriljevca može biti e, valjana alternativna ili mogućnost. Iako moram priznati da e, sam za e, dakle plin iako treba razgovarati o e, ekološ, okolišnim problemima koje izvlačenje takvog plina mm, podrazumijeva. Što se tiče ISDS-a, posljedice ISDS-a na pravnom i političkom planu bi se sigurno odrazile na odnose snaga između država i, i velikih interesnih skupina, to jest velikih multinacionalnih tvrtki. Zato želimo da komisija jasno kaže da ako se na bilo koji način smanje standardi za zaštitu potrošača u Europskoj uniji, to se ne smije nikako dozvoliti. I što se tiče šeste točke, tražem e, konkretne napore u, po pitanju transparentnosti i sudjelovanja civilnog društva i građana. Riječ je o sporazumu koji će imati e, znatan učinak na njihove živote i nezamislivo je da e, si građani ne mogu mm, da si građani ne mogu imati svoje mišljenje prije nego što on bude potpisan. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Preda. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju, bit ću vrlo kratan. U ime Pučana bih htio braniti ovu, ovaj-, ovaj prijedlog koji je iznio gospodin Milan Mon. Naravno da će ti pregovori imati pozitivan učinak i za razlog od onoga što je rekao naš kolega socijalisti komunist, gospodin Melanchon eh, i njegov kolega koji upravo se razgovaraju, mislim da te pregovore ne treba pomiješati sa bilo kakvom drugom vrstom dijaloga. Bez obzira na njegovu transparentnost, postoje tu granice, treba priznati te granice, kao što je to gospodin Roman učinio. Mislim da se u tom izvješću trebamo se zatočiti, s time ću zaključiti, na e, pitanja vanjskih poslova, a ne preuzeti sve ono što će spomenuti drugi odbori. Hvala vam lijepa. Preda and the final one. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Balčitis. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sijeni što su pripremili. Ovo ovaj je vrlo težak dokument. U današnjoj situaciji možemo vidjeti da će možda doći do premještanja e, izvora moći i to nam pokazuje ovaj e, sporazum možda u jednom drugačijem kontekstu i gospodarskom i političkom. No, e, mnoge e, države članice, e, istočne države članice smatraju da je to korisno jer bi nam još jednom e, potvrdilo sigurnost, pružilo sigurnost i e, spriječilo e, bilo kakve prijetnje eventualnog budućeg rata. Mi smo sada došli u situaciju da uživamo u demokratskom životu i nadamo se da će to zauvijek trajati i naznake agresije izvana donose strahove da bi se to moglo promijeniti podržavam izjavu izvjestitelja da će u buduće možda biti razloga i za politički sporazum. Moramo e, razumjeti velike implikacije ovog sporazuma. Mnogo je toga o čemu treba raspravljati, no nadam se da ćemo za nekoliko godina imati priliku poboljšati e, taj sporazum, a isto tako i poboljšati naše odnose s jednom najvećih tržišta na svijetu. Hvala. Samo ću kratko dati riječ kolegi iz e, uh, Thank you very much, Chair. Yes, za Europske službe za vanjske djelovanje. E, hvala vam. Nama je e, vrlo drago i zahvaljujem vam što sam dali priliku da osjetimo atmosferu u ovom odboru u pogledu ovog, ove važne aktivnosti. Mi se slažemo da je ovaj sporazum mnogo više nego sporazum o slobodnoj trgovini. On ima strateški značaj i za Europsku uniju i za SAD i on jest e, prilika e, da se dobije dodatna politička vrijednost u situaciji u kojoj se premještaju izvori moće Dakle, to će nam e, e, omogućiti jačanje gospodarskih veza e, paralelno sa već postojećim snažnim obrambenim i političkim vezama, također da će priliku da na globalnoj razini sačuvamo sve vrijednosti. Da kako da ćemo njime postaviti i e, pravila u e, trgovini i da će biti e, šire liberalizacije trgovine što smo, to je rečeno i mi se s time isto slažemo. Što se tiče doprinosa povećanoj trgovini i našem udjelu u globalnoj trgovini mislim da se to, da je to očito i da ne možemo preskočiti taj doprinos. Što se tiče političkog utjecaja, tu se mora, time se mora dobro upravljati obavljati. E, mi e, znamo i Meksika i Turske i na klimamo odnosi sa Meksikom i sa Turskom i sa e, regionalnim grupama kako bi te bio E, uspješan, on mora omogućiti e, sveobuhvatnost e, uhvaćanje svih i mi moramo trećim zemljama stoga poslati pravni, pravi signal u tom smislu. Napokon i energija koja je spomenuta i to je važno podrođe i ne, dakle važno za ne samo trgovina nego i pravila za trgovinu. Dakle ne samo da razmišljamo o izvoru, izvozu nego i o tome što možemo učiniti za promjenu pravila trgovine. Hvala. Hvala vam što ste tako sažeto iznijeli svoje stalište. Sada dajem riječ kolegi Milan Monu da završi e, ovu temu. Hvala vam. Pokušat ću kratko odgovoriti na komentare. Hvala vam gospodine Plananju zato što vi isto se želite koncentrirati na vanjsko-političke aspekte. A E, rekao sam da hvala vam što se vi želite koncentrirati na vas vanjsko-političke aspekte. E, spomenuli ste i SDS. U e, izvještaju gospodina Lange imamo oko četiri odjeljka o toj temi. Tao pitanje nije, ne spada pod nadležnost odbora AFET, već pod nadležnost odbora INTA a isto tako sam posvetio više od jednog paragrafa na temu e, zaštite ulagača i SDS-a. No, moramo e, razlikovati neke stvari. Arbitraža je stvar prošlog steljača. No, to je arbitraža između e, zemalja. Arbitraža kao pomirenje, kao dakle jedan sudski alat je tipičan alat za rješavanje problema između država. Ovdje govorimo o rješavanju sporova između e, ulagača i države. To je i SDS. I to nije tema međunarodnog prava, već je to tema odbora INTA. To nije rješavanje problema između država, već je to formula za rješavanje sporova između ulagača i države od 1970-ih, već 50 godina postoji taj mehanizam. To nije ništa novo. To sad smatrate da e, danas u 2015. E, izmišljamo nešto novo. Ima više od 3000 sporazuma diljem svijeta i između e, evropskih zemalja ih ima oko 1400. Dakle, to su sporazumi koji smo mi evropljani sklopili međusobno i sa trećim zemljama. I svugdje postoje nekakvi mehanizmi rješavanja sporova. Od 2008. do 2012. Od e, više od 200 sporova koje, do koje je došlo između zemalja i države, 150 ih, vodi, e, ih vode evropske tvrtke. Dakle, cijela priča oko ISDS-u e mi se čini da je malo previše izdramatizirana. Sad sam iskoristio priliku da govorimo o ISDS-u, budući da vidim da zapravo određeni sektori ovog doma su jako zainteresirani upravo za tu temu. Ja inzistiram na to da to treba dezramatizirati i gledati to u jednoj široj perspektivi. A s druge strane mandat je vrlo uravnotežen. Europska komisija je dobila mandat za pregovore o tome i on je vrlo jasan. Manje sam e, optimističan o budućnosti gospodarstva. Tu opet imamo e, brojne izvještaje. Jedni su vrlo, vrlo optimistični koji daju visoke stope rasta BDP-a, neki ne ali ja smatram da trgovina uglavnom proizvodi e, bogatstvo. Mi smo gospodarstva koja su otvorena, koji imaju visoke prihode, ali mislim da neće biti velikih e, dobitnika. Mislim da ćemo svi dobiti nešto, zato što jedan sektor neće zamijeniti drugi. Ja nemam pesimističnu viziju rezultata ovog sporazuma. Znam da je gospodin Kapaldo, ja mislim, pisao o tome, studiju upravo na tu temu i ima vrlo negativnu viziju, ali velika većina ostalih studija i izvještaja su pozitivni. A neke su i hiperpozitivne. Transparentnost. Da, e, koraci su vrlo bitni. Na, m, mm, bivši predsjednik odbora je bio socijalist i bio je na španjolskoj televiziji prošle godine i rekao je da se o ovome pregovara na najtransparentniji način koji je ikada vidio. To su njegove riječi, ne moje. I to je bilo još prošle godine. A, I nasreću Junkerova komisija je učinila još dodatne korake unaprijed. Gospodine Tanuk, hvala vam na vašim e, komentarima i ne mogu zapravo ništa drugo reći nego vam zahvaliti. Slažem se s vašim optimizmom i s time što dakle zapravo većina smatra da će ovaj sporazum imati pozitivne učinke i da je to zapravo e, sklapanje TTIP-a je zapravo jedan način da se zajamči da uh, Ujedinjena Kraljevina ostane u EU. Europskoj uniji. E, predsjedniče, ne brinite se, bit ću brzo. Gospođa Šake također je otišla i njoj sam htio zahvaliti. Gospodine Melanchon, E, tema špionaža. Zaštita podataka zauzima veliki dio e, izvješća koje je pripremio odbor LIBE. Znam da smo prošle godine imali problema sa tom temom, znam da e, je SAD svjestan pogrešaka koje su počinili i sam gospodin Obama je prije nekoliko dana najavio da će pokušati promijeniti propise o zakonu o zaštiti podataka. Dakle, postoji neka vrsta obećanja da će se stati na kraj sa špionažem e, čelnika, a osim toga znam da postoji krovni sporazum o zaštiti e, podataka. To su sve teme koje spadaju pod nadležnost odpora LIBE. Ali da, prošli smo kritične situacije po toj temi i to je u kontekstu pregovora, ali pregovarači su rekli da tema zaštite podataka neće biti u ovom sporazumu, već se o tome pregovara odvojeno. Dakle, određeni pregovori su blokirani i tu ne možemo ništa učiniti. Isto tako se ne slažem sa vašim negativnim stajalištem o e, nadležnostima. Gospodine Meserić, hvala i vama na vašim komentarima. Mm, ovdje se uopće ne govori o e, snižavanju standarda. Regulatorna suradnja će se koncentrirati na to da se vidi koji su standardi e, duplicirani ili suvišni i koji ometaju, e, zapravo predstavljaju birokratsku prepreku. I gospodine Castaldo, ovo će sve pomoći potaknuti malim i srednjim poduzećima, zato što će se, e, će se ukloniti brojne administrativne i birokratske prepreke i omogućit će se tvrtkama pristup tržištu SAD-u. Tema ljudskih prava. Da, znamo da postoje neslaganja, e, znamo da u SAD-u postoji smrtna kazna, no e, smrtna kazna postoji i u Južnoj Koreji, a i s njima imamo sporazum, trgovinski sporazum, i u Indiji. I što ćemo sada? Da, postoje razlike i tema ljudskih prava je važna, e, važan segment vanjske politike, ali nije samo to vanjska politika. ISDS, to sam već odgovorio. ISDS će donijeti koristi i europskim tvrtkama. Transparentnost, to sam također već rekao. Hvala gospodinu Predi i hvala vam svima na strpljenju. I pročitat ću... E, sa velikim interesom prijedloge i amandmane i apeliram na disciplinu. Um, mislim da moramo poštovati nadležnosti svakog odbora, nadležnosti odbora INTA u svakom slučaju i da se moramo koncentrirati na naše nadležnosti. Hvala vam gospodine e, Milan Mon. Hvala svima, ovime završavam sastanak i sutra u 9 sati imamo glasanje. Uživajte u večeri. I hvala prevoditeljima što su imali razumijevanje.